ok Dobro, dobro jutro svima. Dobrodošli na naš odbor. Jutro ćemo početi sa točkom 16 koja je vrlo važna. Radi se o socijalnoj zaštiti, odnosno izvješću eh, ILO-a. Objavljeno je to u studenom. Veselim se prezentaciji, to jedinstveno izvješće jer nam daje globalni pregled socijalne zaštite i procjene brojaka ljudi koji su socijalnom zaštitom pokriveni. O tome smo u ovom odboru puno govorili. O ideji da ako želite imati e, pristojno društvo morate imati i državu dobrobiti, barem do, do neke mjere. To je moguće kako sad stvari e, se odvijaju Puno je pritiska na proračune zbog e, e, toga što je tržište palo 2008. godine. U mojoj e, zemlji stvari idu unatrag. Nas zanima što se događa u zemljama u razvoju, što se događa u našim zemljama partnerima. Dok mi pokušavamo implementirati SDG u svibnju Evropska komisija će objaviti prijedloge za sljedeću sljedeći krug e, potrošnje za sljedećih sedam godina, to je višegodišnji okvir, e, financijski okvir, te prijedloge za nove programe. Dakle, govorit ćemo o tome kako bi trebali izgledati novi programi za suradnju sa našim partnerima i možda je socijalna zaštita nešto što će biti važno u tim novim programima. Gospođa Izabel Ortiz, želim vam dobro došlicu u naš odbor i veselimo se svemu što ćete nam reći na ekranu ćete imati gospođinu prezentaciju. Hvala najljepša Linda. Čast mi je biti ovdje s vama i predstaviti vam izvješće o socijalnoj zaštiti u svijetu na kojem radimo već nekoliko godina, odnosno tri godine smo intenzivno skupljali podatke iz različitih država i zadovoljna sam što vam danas mogu pokazati rezultate toga rada. Da vidim da li ovo funkcionira. Ne, ne radi, čini se. Imamo e, tehničku podršku. Malo ćemo samo imati jednu pauzu. Ja ću nastaviti jer nam je vreo ograničeno. Ne, ne, imate dovoljno vremena. Be... je ovdje, on će... Zahvaljujem, evo sad. Imam prilično dugačku prezentaciju. Ako vas e, zanima da vam ta prezentacija sve podatke, ja neću sve podatke zaista predstaviti, ali ću objasniti. To je prilično dugačka prezentacija, ali neću proći kroz sve slajdove jedan po jedan, već ću vam dati samo ključne e, poruke i e, zaključke o politikama koji će vam pomoći da razumijete izvješće. Izvješće je odgovor na SDG.1, to je ono što su odobrile sve države i e, i to je dijelom razvojne agende do 2030. To je obaveza zemljama da e, da ima mjere socijalne zaštite za sve, znači univerzalnost je ključna, a tu govorimo o preporukama od ILO-a. Do 2030. godine siromašni moraju biti e, adekvatno pokriveni socijalnom zaštitom. To je vrlo važno indikator e, za to je zapravo e, osiguranje tokom cijelog života, počevši sa djetinstvom, zatim e, trudnicama, starijim, bolesnima i tako dalje. To se temelje na nečemu što ELO e, radi već e, desetljećima od 1949. E, godine. To je upitnik koji se šalje svim državama i države odgovaraju. To se prikuplja s vremena na vrijeme, imamo jednu vremensku seriju, ali se prilagodio SDG-ovima kako bi s njim najbolje odgovarao i podaci se poboljšavaju obzirom da su resursi postale različite institucije. Ako iz ovog izvješća trebate zapamtiti bilo koju brojku, to su ove dvije brojke. Prvo je postotak globalne populacije koji ima barem nekakvu e, socijalnu zaštitu, a taj postotak je 45%, što znači 45% ljudi na cijelom svijetu, sjeveru i jugu, imaju barem nekakve beneficije od socijalne zaštite, barem jedno. Ali to znači da 55% svjetske e, populacije ne uživaju nikakve benefite od socijalne zaštite da li to znači da je čaša polupuna ili pola prazna, e, moramo razmisliti, ali postoji još jedan indikator koji imamo u našem monitoringu, a, e, realnost je u to, e, tada imamo zdravstveno osiguranje, da imamo penzijno osiguranje, imamo pristup i jednom setu e, beneficija koje proizlaze iz socijalne e, sigurnosti i samo 29% ljudi na svijetu ima to sveobuhvatnu socijalnu zaštitu što znači da 5,2 milijarde ljudi nemaju to sveobuhvatnu socijalnu zaštitu. To je nešto što treba zapamtiti. Znači 29% je e, sveobuhvatno pokriveno. A sada po regijama. Kažemo da je svjetski prosjek 45% svjetske e, populacije koja ima barem jedan benefit, jednu beneficiju. Europa i e, Centralna Azija, tu je postotak 90, u Amerikama i Sjeverna i Južna Amerika, tu je e, pokriveno 70% populacije koje je pokriveno barem jednom, jednom beneficijom, a problem je u Aziji gdje imamo 37% e, pokrića barem jednim e, befotom i subsaharska Afrika je 17-18%, znači brojka pada, postotak patak i a zatim imamo srednji istok za koji uopće nemamo pouzdane podatke i tu treba još puno raditi kako bismo ih dobili. Eto tako e, je, e, tako je to izgleda u svijetu. A sada neki ljudi kažu da treba puno napraviti, ali realnost je takva da je napredak neregularan. neke su države fantastično napredovale u posljednjem desetljeću smo imamo eksploziju schema za zacijalnu e, zaštitu u rezamlja u razvoju i to su e, na slici vidite, odnosno na slajdu vidite te zemlje dok u kojima je u posljednje vrijeme postignuta ta univerzalno pokriće socijalnom zaštitom. Kina u posljednjih četiri godine je dostigla univerzalno pokriće, to je spektakularni događaj u povijesti te zemlje. U posljednjih četiri godine e, taj, eh, oni su proširili i penzije i socijalnu sigurnost i gotovo su postigli penzijama potpuno pokriće, ali svim drugim eh, državama uključujući i neke u eh, Africi kao što je Capo Verde i mnoge druge Lesoto i tako dalje, oni također imaju univerzalne sheme osiguranja penzionog i zdravstvenog, što znači da je univerzalnost u sustavu već ugrađena u mnogim e, zemljama. Kako smo podijelili ovo izvješće? Tu se objašnjava kako socijalna zaštita radi za, e, i funkcionira za različita područja i grupe. Počinjemo sa djecom, a onda imamo trudnice, invalidi, radno sposobno stanovništvo i penzioneri. Neću vam govoriti o pada, podacima, vi imate prezentacije i možete online provjeriti što se tu u izvješću radi, ali govorit ću vam o logici iza naših podataka i kako stvari funkcioniraju. U prvom dijelu se opisuje koliko u ovom slučaju djece je pokriveno socijalnom zaštitom. 35% sve djece na svijetu je pokriveno nekakvom vrstom socijalne zaštite, odnosno mjerom socijalne zaštite, a onda vidite 35%. 35% djece je pokriveno, odnosno uživa barem jedan oblik socijalne zaštite E, mnogi ljudi nemaju prezentaciju, možda biste mogli. U redu. Dakle, imat ćete vremena da pogledate brojke. Znači 35% djece na svijetu uživaju barem jednu vrstu oblika socijalne zaštite E, to vrlo, na, vrlo brzo napreduje, u prošlosti je bilo puno lošije, ali 65% djece još uvijek ne uživa nikakvu zaštitu. Onda izvješće daje pregled kako su sustavi organizirani širom svijeta. To je važno jer mnogi ljudi zapravo ne razumiju što je to socijalna zaštita. Da ću vam primjer, ja sam radila u UNICEF-u puno godina, UNICEF radi jako puno toga za djecu a u smislu prijenosa novca, odnosno raspodjela novca, taj prijenos novca za djecu je uokviren u sustav socijalne sigurnosti. Znači ne radi se samo o transferima koji se rade nasumice. Postoje sustavi koji se bave sveukupnom slikom i pokušava e, pomoći onima koji ne mogu ni na koji način doprinijeti sustavu. Znači sustavi su tako organizirani. Imate ta, takve scheme i za druge skupine. Zatim imamo opis troškova koliko je trošak za zemlje u razvoju. Kod djece ono što vidimo je da e, naočale nemam gdje su mi na... evo Možete posuditi moje naočale. Ogromna brojka svjetske polacije su djeca, a 1,1% bruto nacionalnog dohotka u prosjeku se e, e, daje za zaštitu dijete. što, što to pokazuje da je jako malo e, se ulaže u djecu i, i time se treba pozabaviti. A zatim imamo jedan dio koji govori o glavnim trendovima, o ono što imamo općenito govoreći je nekakva vrsta paralelnog trenda što je vrlo neobično. Ogromni napredak u zemljama u razvoju gdje se socijalna zaštita e, jako širi a s druge strane u drugim nekim zemljama e, se stvari prilagođavaju zbog reformi, zbog štednje. To su dvije različite stvari koje se odvijaju istovremeno. Ono što je važno u ovoj raspravi je da moramo eh, razmisliti da kratkotrajna prilagodba ne bi trebala ugroziti napredak jer te mjere su kratkotrajne, kratkoročne i trebaju se pobrinuti da postoji fiskalna ravnoteža. To bi trebala biti kratkotrajne mjere, a razvoj sustava socijalnih mjera bi trebalo biti dugoročno dakle kratkoročne mjere ne bi smjela imati učinka na dugoročne trendove. Imamo sada i druga područja, ovdje govorimo o radno sposobnom stanovništvu, zatim e, tu imamo trudnice, 41% e, e, trudnica i mladih majki imaju nekakvu vrstu socijalne zaštite, odnosno pokrivene su na neki način, zatim imate nezaposlene i zaštitu za nezaposlene, koje je na vrlo niskim gra, gradama 78% nezaposlenih nije pokriveno socijalnom zaštitom, zatim imate ozljede na radnom mjestu, to je još jedna grada socijalne zaštite, zatim imamo invalide i invalide samo 28 teških invalida uživaju neku e, vrstu e, socijalne zaštite. Ovdje je pregled kako funkcioniraju sustavi i trendi. Mnoge su države postigle e, univerzalne sustave kao što je Mongolija, Čile i tako dalje i tako dalje ali druge države s druge strane imaju zapravo neke trendove štednje i rezanje budžeta zbog e, mjera štednje. To su kratkoročne mjere, ali na duge staze se stvari izvijaju. Zatim imamo veliki odjeljak e, koji se tiče penzije, koji je najnaprednije područje socijalne zaštite. Ako pogledamo pokriće, 68% svih ljudi na svijetu svijetu muškaraca i žena e, e, uživaju nekakvu vrstu penzije. Dakle, vrlo jasno je da je to najrazvijeniji instrument socijalne zaštite u cijelom svijetu. Vidite distribuciju, većina gdje postoji univerzalno pokriće je u Europi i centralnoj Aziji a u Amerikama to je to 86%, ljudi koji uživa penziju, Azija i Pacifik 55%, u Africi nešto manje od 30% populacije uživa nekakvu vrstu socijalne zaštite. Na Srednjem istoku nemamo pouzdane podatke koje bih vam mogla predočiti. U najrazvijenim područjima, to je jako dobro, to je, to je najbolje e, razvijeno područje, ali postoji ra, u penzijama između muškaraca i žena i time se moramo pozabaviti. Govorimo o e, sustavu u kojem muškarci doprinose više nego žene i zato su e, penzije žena niže nego penzije muškaraca. Na tome treba poraditi. Zatim troškove za penzije je otprilike 68% bruto nacionalnog dohitka. E, također tu vidimo trendove, trendovi su slični kao i drugdje, ali puno napredniji, puno razvijeniji. E, puno je zemalja koje imaju univerzalno pokriće penzijama neke to imaju kao uravni e, loku a u, odnosno svi dobivaju jednako, a u drugim zemljama je to miješani sustav gdje e, se penzije sastoje od, od e, vlastitih doprinosa i socijalnog sustava. Lista je dugačka Argentina, Botswana, Kalpa Verde, Kina, Kirgistan, i tako dalje i tako dalje. Puno je kućica u izvješću u kojima se objašnjava kako su to vlade napravile u različitim državama, koliko im je trebalo, kakvo je političko gospodarstvo. Povijest e, socijalne sigurnosti je vrlo zanimljiva i vrlo uzbudljiva ako to analizirate. Zatim imamo jedan vrlo zanimljiv trend koji je zapravo proizlazi iz privatizacije penzija. 80. godina ono što su zagovarala e, Svjetska banka je privatizacija penzija u različitim državama. Ta privatizacija nije funkcionirala. U posljednjem desetljeću smo doživjeli puno problema koje smo imali i prije, ali ta privatizacija penzije je bila odložena kritici i mnoge države zapravo su preokrenule te trendi, vratila se na staro, dakle od privatnih penzija idu na državne penzije. U Kazahstanu, po Poljskoj, Argentini, Boliviji u posljednjih nekoliko godina godina se to a mnoge druge države slijede. Zatim imamo odio koji se bavi zdravstvenom zaštitom. Ovdje naglašavam razlike između urbane i ruralne sredine taj procip je zapravo u, užasan. 56% e, seoske populacije na svijetu ne uživa nikakvu vrstu zdravstvene zaštite i to je hitna situacija, tu, tu se treba jako puno uložiti jer je to važno. Izvješće također govori o dugotrajnoj skrbi za stariju e, populaciju, ne samo u zemljama u razvoju, već i u drugim zemljama. Samo 6% globalne populacije ima pristup nekakvom sustavu dugotrajne skrbi. Puno tu treba napraviti i zapravo sve te e, ulaganja u zdravlje i drugo će biti zapravo veliki izvor za pošljavanja za buduće generacije, to je pozitivano jer vrlo često tu govorimo samo o troškovima, no realnost je ulaganje u ljude je izvor zapošljavanja budućih generacija. U ovom trenutku to se radi sporadično, to rade recimo članovi obitelji kao neplaćeni rad, ali to je potencijal za zapošljavanje e, socijalnih radnika koji bi se trebali i mogli baviti takvim osobama, starijim ili djecom i to je vrlo važno. Idem sada na stvarne trendove. Ovo je jedan prekrasni grafikon koji sam željela pokazati jer nas on inspirira. Ovdje imate karte svijeta i kako je socijalna zaštita funkcionirala u posljednjih sto godina. Prva karta koju imate je samo bijela ili skoro samo bijela. Tu se e, je početak stoljeća 20. znači 1900. godine i ovdje imate samo nekoliko e, zemalja, zemalja pionira u Europi koji su razvijele sistem socijalne sigurnosti, ali to je bilo dosta ekstenzivno u to vrijeme. Imali su zaštitu djece, penzije, imali su različite sheme. I kako je vrijeme prolazilo, to je postojalo sve intenzivnije zemlje i te boje se intenziviraju do ove zadnje karte. Tu vidite da je to dugotrajni proces i generacijska dužnost svi nas, svih nas je da 2030. imamo kartu sa vrlo intenzivnim bojama jer mi možemo se pobrinuti da se trendovi promijene, ti trendovi kojima je trebalo desetljeće da, se e, situacija bude ovakva kakva je sada. Ta borba traje e, desetljećima i počeli su i naši djedovi i bake, ako ne i prije, oni su se borili za socijalni sustav i to treba nastaviti danas. Mi to moramo nastaviti. Ja vam to kažem zato je, su ove kratkotrajne prilagodbe, to ne funkcionira, ne možete tu ništa popraviti ali morate imati na umu e, veliku sliku, dugoročni plan, socijalna zaštita se mora nastaviti razvijati. Mi smo ILO, imamo sekciju o ratifikaciji Konvencije, to je važan instrument za e, razvoj događaja u različitim zemljama, o tome neću govoriti, a zatim izazov sa kojim smo suočeni kako e, smanjiti e, razlike u pokriću. 45% ljudi na svijetu uživaju barem jedan e, jedan oblik zaštite, ali drugih 55% ne uživa nikakav oblik socijalne zaštite. I vrlo jasno je da moramo više uložiti u socijalnu zaštitu, to je to je pitanje resursa i pomoći, to je pitanje nacionalnih e, resursa. Kasnije ćemo vidjeti da u većini zemlja postoji fiskalni prostor, naročito u zemljama sa e, srednjom razinom prihoda. Situacija koju danas imamo je da imate otprilike na vrhu e, vrhu je onaj dio populacije u kojoj se nalazi, e, u kojoj je populacija na neki način zaštićena ali ima u sredini imamo jedan procjep, jednu rupu koja se recimo odnosi na Afriku. Ako odete tamo na vrhu vidite državne službenike koji imaju socijalnu zaštitu, onda imamo najsiromašnije koje imaju nekakvu vrstu zaštite za siromašne. Ali u sredini postoji hrpetina ljudi koja nije nikako zaštitena. To je ta srednja klasa koji su pokretači razvoja u mnogim državama, oni su, oni su ti koji otvaraju poduzeća, oni konzumiraju proizvode i oni su ti koji, po kojima zemlja funkcionira, a ta sredina nedostaje i institucije moraju sve više raditi na tome da formaliziraju taj sektor. Svi rade, ali rade u vrlo neugodnim uvjetima, neprimjerenim e, takve poslove treba formalizirati tako da bi i ta srednja skupina mogla doprinositi. U Litanskoj Americi imamo e, pionire u socijalnoj zaštiti, u Orogvaju recimo su harmonizirali prikupljanje poreza sa prikupljanjem poreza, socijalnih poreza, dakle porezi i subvencije. Te mikro, mikropoduzeća sa jednim, dva ili tri zaposlene koji su u formalnom sektoru, oni plaćaju pojednostavljanje e, simbolične poreze jer vlada subvencionira zdravstveno osiguranje za ta mala poduzeća i njihove radnike i na taj način se formalizirao status ogromnog broja poduzeća koja do sada nisu imala taj formalni status. Ima i puno drugih primjera u izvješću, ali ovo je jedan lijep primjer koji sam htjela dati i objasniti. Općenito govoreći moramo e, znati da E, postoji nešto što zovemo univerzalna pomoć moramo jako paziti na migrante na ljude sa HIV-om HIV-om i tako dalje znači postoje ranjive skupine koje trebaju našu pažnju u socijalnoj zaštiti i dalje se ne ulaže dovoljno i evo vidimo koliko države po geografskoj distribuciji ulažu u socijalnu zaštitu E, na sjeveru imate puno više ulaganja u socijalnu zaštitu nego na jugu. E, na jugu je to ograničenije. Ovdje pomoć za razvoj treba uputiti u zemlje u kojima je situacija još uvijek loša. Ono što mi općenito radimo je e, radimo sa vladima da izgrade sustave, da postoje sustave, da se etabliraju i onda da pomalo napreduje sustav u različitim područjima. Ovo je slajd koji uvijek stavljam jer postoje e, opcije da se prošire fiskalni prostor u zemljama u razvoju. Mnoge zemlje imaju ograničeni e, proračun jer ne prikupljaju dovoljno poreza, porez se ne može povećati, i daću vam samo jedan primjer. Bolivija, na primjer, da e, plaća univerzalne benefite za djece koje se temelje na porezima e, za e, korporativne izvoze. Može se oporezivati i recimo prihod različitih vrsta prihoda ali imamo takve primjere u Argentini, Brazilu, Tunisu, Urugvaju, Imamo druge izvore osam izvora eh, koji će povećati kapacitete eh, države da prikuplja eh, novac za socijalnu zaštitu. To je vrlo važno jer inače se dolazi do stagnacije ulaganja u socijalna pitanja Dakle, poduzeća su mm, ta kojima pomažemo da uvide koje su e, procijepi u socijalnom pokriću zajedno sa agencijama jedinih narodima u tripartitnom dijalogu, a to uključuje i Ministarstvo i financija. Dakle, vidite kako sustav e, e, identificira razlike, odnosno diskrepance tu se vidi kakve će biti financijske opcije da se proširi e, pokriće socijalnom zaštitom kako financirati i konačno se nakon toga e, slažemo e, strategiji nacionalne socijalne zaštite. Na taj način e, i ELO radi u 136 zemalja, pokuš, imamo perjanice koje se bave time i to pokriva određeni broj država i područja, ali ovo nije samo e, e, rad agencije, već svih nas zajedno u 2018. toj godini imamo još 12 godina da učinimo socijalnu zaštitu stvarnošću za sve u skladu sa agendom za razvoj Ujedinih naroda. Hvala vam puno, imate moj kontakt, molim vas da mi se obratite jer želim raditi zajedno s vama. Hvala vam što ste me pozvali, što ste danas ovdje. Hvala vam lijepa na ovom iscrpnom pregledu. E, ima tu mnogo materijala za razmišljanje i ja imam neka pitanja, a i kolege i kolegice su mi najavili pitanja. Imate primjerak ovog izvješća, pa ih mo ili primjerke dostaviti našim članovima kako bi ga mogli detaljno proučiti. Ima tu e, zanimljivih statistika. E, ova raštlamba e, detaljnija nas zanima. Norbert ima pitanje. Hvala lijepa. Hvala lijepa na ovom izvješću. To je naravno vrlo općenit pregled razvoja socijalnih standarda i socijalne zaštite. E, naša uloga u odboru za razvoj, tu bih htio malo pojasniti. Izvještaj kaže da su najveći deficiti u zemljama u razvoju, u Africi. Tu imate i neke pozitivne primjere, kao na primjer Botswana ili Kabuvado ili Tanzanija. Bilo bi mi zanimljivo da čujem e, koliko vaš izvještaj ima utjecaja na e, razvojnu politiku e, zemalja članica i Europske unije. Mm, vrlo često se govori o infrastrukturi, poljoprivredi, zdravstvenom sustavu u e, zdravstvenim sustavima imamo još mnogo mjesta za poboljšanja. E, e, kako surađujete sa Europskom komisijom, na primjer? to bi se moralo mnogo češće javljati u našim programima i rasporedima kako bismo mogli više pomagati zemljama u razvoju. To je prvo pitanje. Drugo pitanje, ove e, pogođene zemlje, e, zemlje koje vi opisujete u svojim izvještajima pozitivno, naravno to je njima dobro došlo, ali što je s onim zemljama koje se jedva razvijaju, gdje nemamo napretka? Imate li tu više e, prilika da utječete na njih po načelu e, prozvati i e, posramiti shame and name, name and shame. Možete li vi ulaziti u to, te socijalne sustave i nekako utjecati na njih? Hedi Herzle ima riječ. Hvala lijepa na ovom iscrpnom pregledu situacije socijalne zaštite u svijetu. E, pažljivo sam slušala e, ono što ste rekli o zemljopisnim kartama. E, pa, dali ste pregled razvoja od prije sto godina do danas. u mojem stanu imam jednu zaštitnu kutiju u u zidu e, ljudi nisu imali mirovine e, e, i onda su spremali novac u tu kutije. Ja sam umjesto te zaštitne kutije ili štedne škrabice stavila sada viski. E, imate e, u izvješću strateške ideje koje bismo mogli promicati, e, uvesti ljude iz neformalnih gospodarstava u formalna gospodarstva, uključiti ih u formalne strukture i dati im socijalnu zaštitu. Moje glavno pitanje, vidite li da u zemljama u kojima imamo najveće praznine i koje najviše zaostaju E, da li tu ima šansa da one shvate da je socijalna zaštita ujedno i ulaganje u budućnost zemlje? Kako možemo promicati tu ideju? Ja bih postavila jedno, nekoliko pitanja. Nadovezujući se na ovo što Heidi rekla, e, naše zemlje E, to je često došlo od šefova koji su shvatili, šefovi tvornica koji su shvaćali da radnici oboljevaju e, e, planovi zdravstvenog osiguranja i socijalnog osiguranja su počeli u gradovima tako su ti gazde shvatili da nešto moraju napraviti za svoje radnike htjela bih čuti od vas imate ove postotke 55% ljudi nije pokriveno mm, možda se to i povećava jer stanovništvo siromašnih e, zemalja eksponencijalno raste pa ne znam kako se onda dalje kreću ti trendovi Naročito u Africi je to slučaj. Možda se ovaj broj nepokrivenih ljudi e, povećava. Mm, ovdje u Belgiji e, Ujedinjena kraljevina naravno ima bolje pokriće nego e, siromašne zemlje Afrike. Ali zemlje jednake razine razvoja ili siromaštva, kako se one razlikuju? Mislim da je to zanimljiv podatak, te usporedbe. Onda, e, recimo, priča iz Urugvaja, malo smo dobili neki predosjećaj za to. Latinska Amerika je dosta dobro pokrivena, e, rekli ste. E, posljednjih godinu dana ili dvije da su male stvari malo nazadovale. Robni izvoz sada pada, a to generira najveći prihod za te zemlje. E, vidite li napredak u Latinskoj Americi ili nazadovanje? I na kraju, evo moje razmišljanje o toj temi. E, e, mi smo jako aktivni u AKP zemljama. Da li je to tema koju trebamo razgovarati? debatirati s našim e, partnerima u zemljama AKP-a. Oni žele s nama razgovarati e, o tim stvarima. Da li i vi kao mor e, imate taj osjećaj? U našim povijestima naših zemljama često su parlamentarci i sindikalisti gurali stvari naprijed i bili pokretači promjena na bolje. Možda se njih može zainteresirati, pokazati ljudima kako se to može učiniti. E, ljudi s niskim dohodcima, možete im pokazati, možete e, e, ovo ili ono učiniti, učiniti korak naprijed. Mogu nekako ostvariti, mogli bismo ostvariti san univerzalnog pokrića E, kod nas je nakon drugog svjetskog rata došlo do univerzalnog pokrivanja socijalnom zaštitom dakle ne u, vremenu kad je e, britanija bila bogata nego kad je bila na koljenima to jest nakon drugog svjetskog rata ima li još netko tko želi uzeti riječ u, Erike ima riječ, izvolite. Hvala. Htio bih reći da me jako zainteresirala ova prezentacija i također me je zapravo potaknula da pročitam cijelo izvješće koje je očito puno šire i puno kompleksnije. Ali moram reći da me u pozitivnom smislu u više aspekata ovo izvješće i iznenadilo. Ja bih na primjer rekao da je situacija puno gora u svijetu pogotovo kada govorimo o socijalnoj zaštiti, a vidio sam da postoje neka relativno široka područja u teritorijalnom smislu, ali i u smislu pokrivenosti stanovništva te u smislu različitih polika, politika socijalne zaštite koje se vrlo brzo razvijaju u svijetu. E, evo, e, ti si nam ovdje pokazala da postoje dvije različite linije, ali zapravo e, ta razlika se može sagledati i sa dva aspekta. E, znači, prvo možemo gledati da e, jesu te linije možda različite, znači divergentne, ali da su različiti koherentni, da su oni na kraju zapravo spajanju. Moguće je reći da e, mnogi su ostvarili napredak i u nekim E, na nekim stranama svijeta, znači mnogi su ostvarili napredak, a na nekim drugim stranama svijeta, među kojima bih rekao da smo i mi, smo ostvarili nazadovanje. E, ova ideja je poprilično raširena, a to je da ćemo ravnotežu postići gledajući zapravo situaciju od dozdo. Ali kada govorimo o tom dnu, o toj donjoj razini, ona se sve više povećava, ona raste i naravno da ovdje govorimo o jednoj utrci koja ide prema dolje, ali ne govorimo o jednoj dubokoj rupi, zato što onaj donji dio se sve više diže. I upravo zato jedan e, dio e, priče e, da se sve okreće oko socijalnog dumpinga zapravo postaje sve složenije pitanje. Ja bih rekao, ja ne bih rekao da to nije istina, zato što to jest istina, ali je to i dalje e, puno šira tema. Ona obuhvaća puno više područja. Jako puno ljudi i dalje vjeruje u mirovine, i dalje vjeruje u socijalnu zaštitu, u sustave socijalne zaštite, i dalje štiti svoju djecu, također se brinu za zdravstvenu zaštitu, odnosno ja bih rekao da u svijetu, znači uvjeti u kojima žive se možda manje razlikuju nego ranije, ali istovremeno e, Druga strana novčića je sljedeća. One razvijene zemlje, među kojima su i mnoge od e, naših, u njima se ti isti sustavi socijalne zaštite zapravo pogoršavaju i to iz razno raznih razloga. E, u jednim državama, u nekim državama zbog političkih razloga, recimo kao što je e, slučaj Europske unije i politika štednje, rezova i tako dalje, koji pogoršavaju politiku socijalne zaštite, a e, s druge strane imamo aktualni e, znači radni svijet koji stvara drugačije dinamike. To je recimo slučaj mirovinskog sustava. Na primjer uzmemo za primjer Španjolsku. E, postoji jedna Znači, postoji jedna engleska fraza, engleski izraz koji kaže, evo, govorit ću o zemlji, u državi koju najbolje poznajem. Dakle, e, u Španjolskoj e, mjera u kojoj se danas e, zapravo zapošljava ljude na pola radnog vremena i to postaje sve veće i upravo su zato doprinosi u mirovinski i socijalni sustav sve manji. I mi se uskoro možemo naći u situaciji kada će generacija koja danas ima 30-40 godina i koja radi, ali ne doprinosi u nekakav stabilni sustav ili doprinosi nosi vrlo niskim plaćama kao što e, je ne znam e, kao što su nekakvi znači poslovi u bilo kojem u bilo kojoj državi u svijetu koji će zapravo e, nakon 15 ili 20 godina takvog rada i nedoprinošenja u sustav narušiti kompletni sustav mirovina u budućnosti. Evo, možda bi i to moglo biti ugrađeno u buduća izvješća o socijalnoj zaštiti. E, kada je riječ o pokrivenosti i raširenosti tih fenomena. E, kada govorimo o većem ulaganju kako u mirovinski sustav, tako i u zdravstveni sustav, a ne znam jesam li dobro shvatio taj vaš e, prijedlog, kada govorimo o e, zdravstvenoj i mirovinskoj, mirovinskoj zaštiti, odnosno mirovinskoj sustavu koji bi se trebao ravnomjernije rasporediti između ruralnog i urbanog stanovništva. Znamo da je ruralno u nepovoljnom položaju i e, to se sve odražava na obrazovanje, na zdravlje, na neovisnost, na jednakost muškaraca i žena, na sve te aspekte. I također bih na kraju htio prokomentirati nešto što je rekla predsjedateljica, predsjednica, ovdje sad mislim na Lindu. Dakle, nešto što ste rekli o našim zemljama. Ona je postavila pitanje koje mislim da je iznimno važno, a Pitanje je sljedeće. Zašto države sa istom razinom razvoja imaju u nekim slučajevima e, iznimno različite sustave socijalnih zaštita? E, ja ću ovdje braniti ideološko i političko stajalište kojem pripadam i reći ću da su politike te koje su uistinu bitne. Dakle, ideja koju netko ima ili ideja koju netko želi prenijeti u smislu da ne postoje alternative, da e, tržište sve određuje, da su politike svejedne, znači da su politike nebitne, da svatko radi u svijetu ono što god želi, ja mislim da je to iznimno pogrešno mišljenje. Evo, opet se sada vraćam u zemlju koju najbolju poznajem, e, u kojoj se pokazalo da sa gospodarskim rastom kroz različita povijesna razdoblja da su programi socijalne zaštite e, da su zapravo ujednačavanje zdravstvenih usluga, također i politike podržavanja neovisnosti, politike za jednakost, rodnu ravnopravnost, su zaista dali e, različite rezultate. A time se postavlja pitanja, e, pitanje možemo li se u okviru institucija kao što je ova naša boriti kako bismo promicali javne politike koje će u E, istovjetnim e, uvjetima gospodarskog razvoja e, i dalje nuditi različite prilike svojim građanima i mogućnosti ili ćemo ih pokušati ujednačiti? Još jedno pitanje, već ih imamo mnogo, ali sada ćemo dobiti posljednje pitanje. Hvala predsjednice. malo kasnim, molim da me ispričate. Ja bih nešto rekao o ovom izvješću Mm. E, mnogi od nas u parlamentu razmišljamo o dostupnosti socijalne zaštite u svim e, zemljama. E, to je u prvom redu politička volja. Malavi ima jednu socijalnu zaštitu, a siromašna je zemlja. Razvijen je sustav solidarnosti E, to pokriće nije dovoljno, ali je univerzalno. Prema tome nije to pomanjkanje sredstava koje sprečava univerzalno pokrivanje socijalnom zaštitom. E, e, vidimo da se ti sustavi mogu uspostaviti i u siromašnim zemljama E, neke bogate zemlje nisu savršene u tom smislu a e, e, prema tome pitanje je to političke volje koje su prepreke razvoju socijalne zaštite kad govorite s kinezima kažu uvođenje E, socijalne zaštite će nam e, e, smanjiti našu konkurentnost u svijetu. A kad pitate Francuze ili Njemce zašto nema dovoljno sredstava za socijalnu zaštitu, kažu vam povećanje sredstava, o, isto ćemo smanjiti konkurentnost. Treba stoga razmisliti o rješenjima kako bi e, povećanja u nekoj zemlji gdje e, postoji socijalna zaštita kako bi se te razlike smanjile. Mm, G20, skupina G20 i tu ima mogućnost da pokrenemo jednu inicijativu u tom e, smislu. Pred godinu dana sam e, razgovarao sa gospođom Merkel kad je predsjedavala skupinom G20. E, e, ja sam predložio da se na dnevni red sastanka stavi socijalna zaštita. Rekli su mi da je prekasno da se to napravi. Naše društvo puca jer ne kontroliramo globalizaciju. Ne možemo E, uvesti rješenja za sve. To je, ponavljam, pitanje političke volje. To je izvedivo. Moramo e, snositi odgovornost za socijalu. E, sva pitanja koja ovdje rješavamo, o njima se raspravlja i u Davosu, a razlika je da tamo inicijatori diskusije su napravili sve posljednjih desetljeća da spriječe rješenja koje sam spomenuo. možda sam naivan, ali treba pokazati volju da nešto učinimo. Hvala. Ja, imamo mnogo pitanja, pa ću dati priliku gospođi Artis da odgovori na pitanja. E, dok se još je svježa u sjećanju. Neka odgovori, izvolite. Hvala lijepa. Vrlo zanimljiva pitanja i vrlo mi je drago što ste ih postavili. Nadam se da ću moći odgovoriti. Počet ću e, sa zahtjevom, netko je zapitao, e, radimo u 136 zemalja u posljednjih nekoliko godina sve zemlje e, nam postavljaju pitanja mi smo u potražnji e, žele da im pomognemo da se poprave e, to je dizajn financiranje ljudski resursi osposobljavanje tu potražnju mi ne možemo pokriti da li nas podržava europska komisija mm, Evo imate ovdje Hokmana koji je predstavnik pa on možda može odgovoriti na ovo pitanje. Naravno, politike su važne. Mi smo ukazali na pozitivne e, slučajeve i primjere primjere koje treba slijediti. U, Latinskoj Americi e, u posljednjom desetljeću su dobar je dobar primjer, ali isto tako i dijelovi Afrike i Azije. E, tendencija je da se pokrivanje socijalnom zaštitom povećava. A u zemljama u razvoju trend je da se e, pokrivanje proširi. To je važno primijetiti, to je općeniti trend. E, pokrivanje zaštitom se širi. I mi to potičemo. Kako? E, vi, e, mnogi ste od vas rekli to je pitanje političke volje. nastojimo potaći nacionalni dijalog. Ne želimo to politizirati. pokazujete im to treba učiniti gdje su praznine e, trebamo uključiti dionike e, od e, poslodavaca do ministarstava imamo tri argumenta rasti proizvodnost ako su ljudi bolesni ili ako imaju bolesne članove obitelji pa ne mogu raditi to je pitanje socijalnog i e, ljudskog razvoja ljudi su bolje e, bolje se hrane djeca idu u školu to je vrlo važan argument koji je politički argument i to e, se širi u posljednjih deset godina u mnogim zemljama u razliku E, u mnogim zemljama u razvoju e, napetost raste, e, postoji terorizam. Međutim, imamo nekakvu osnov, temelj socijalne zaštite. To im kažemo, to je potrebno, unatoč tim neprilikama. I to im stalno ponavljate. Dati ću vam primjer. Bila sam u Tunisu nedavno, vlada me je zamolila za pomoć Ehm, molim vas e, pomognite nam da se borimo protiv MMF-a e, i njihovih zahtjeva. Oni su imali arapsko proljeće i ima e, sve već rastući terorizam. Prema tome to je pravi način da pomažemo tim zemljama. MMF kaže to je oni gledaju samo fiskalne resurse ali i njihovo osoblje su ljudi moramo njihovo osoblje ljude iz MMF-a dovesti za stol i pokazati im koliko su ovi elementi važni e, ne smijemo se zatvoriti iza zatvorenih vrata moramo imati otvoreni dijalog sa vlastima sindikatima dionicima moramo stvoriti političku volju to je jako važno Imamo zahtjev e, većine e, zemalja da im pomognemo u tom smislu. E, cijenim vašu podršku, podršku ovog odbora. Nismo razlika između razvijenih zemalja i zemljama u razvoju je visina naknada E, negdje e, gdje populacija e, ima prihod od 50 centa dnevno ne možemo očekivati da će imati jaku ili visoku, visoke naknade. Još jedan primjer. Imamo vrlo dobrih primjena. Namibija na primjer. MMF je išao tamo sa blagoslovom Europske unije, rekli su da tamo postoje fiskalni, postoje fiskalni problemi, međutim oni imaju socijalnu zaštitu. Mm, oni su, MMF je rekao da socijalna zaštita se mora proširiti na sve starije osobe to je e, bilo 25 dolara pred 30 e, godina, dolar na dan. E, MMF je u jednom sastanku odlučio mora da trebamo imati prilagodbu, fiskalnu prilagodbu i rekli su da će ukinuti tu mirovinu Međutim, e, to nije e, učinjeno, već je mirovina povećana na 75 dolara mjesečno. E, trebamo podržati zemlje s dobrim argumentima, a ne samo pretpostaviti da vlade mogu raditi što žele E, vlade mm, su, moraju biti konkurentne, moraju se brinuti za vodoopskrbu, obranu, infrastrukturu i tako dalje. Imaju toliko zadataka, važno je da im ukažemo i na važnost socijalne zaštite i drugih socijalnih pitanja i inače to zanemaruju i ne smatraju to prioritetom. Hvala lijepa. Hvala. Imamo još uvijek, e, te programe MMF-a koji e, režu socijalnu pomoć i socijalnu zaštitu. Mm. U, Tunisu, zemlju koju e, pomažemo, E, e, e, MMF isto širi slične ideje. Ja ću sada dati riječ komisiji. Mm, Devko i Empl su ovdje. Da li u komisiji postoje rasprava o koherentnosti politika? Mm, Programi razvoja u tim zemljama mm, i MMF. Mi smo članovi tih e, organizacija. Mi jednom rukom dajemo, drugom oduzimamo. Gospodin Hogman, e, Hugo Homan je moje ime. E, predstavljam Def, opću upravu DEFKO. Bavimo se zapošljavanjem i razvojem mi sada nemamo socijalno uključenje i zaštitu u, e, u našem e, odjelu, bavimo se samo zapošljavanjem. Htio bih u prvom redu e, zahvaliti Moru što je pripremio ovaj izvještaj. To je u posljednjih nekoliko godina ste zaista izvršili velike napore u tom smislu Mm, to i očekuje naša organizacija. Mi trebamo nove e, relevantne podatke. E, te e, statistike su nam vrlo korisne. Brojke koje ste nam pokazali pokazuju da 55% ljudi nije pokriveno, a 70% nisu dovoljno pokriveni socijalnom zaštitom. Ja bih također spomenuo da imamo i vidimo i slabosti u ovom izvještaju. E, e, e, slabosti u načinu rada mora to, to, ti podaci dolaze od e, izvještaja vlada tih zemalja, a nije e, spojeno sa anketama ili studijama. Koji puta bismo voljeli da e, mor bolje prikuplja podatke? ali naročito na području e, sveobuhvatnog e, pokrića 70%, ako smo to dobro shvatili. To je samo e, pravno pokrivanje u vezi s konvencijom 102 to su minimalne socijalne naknade gdje ne postoji dohodak ali uglavnom su vrlo zadovoljni izvještajem. Pitanje koje je postavljene ovdje u sali i uloga odbora. Što Europska unija i komisija rade s tom velikom potražnjom i kako Europska unija djeluje ili adekvatno djeluje na području socijalne zaštite. Izabel je spomenula E, e, raspravu na visokoj razini između mora i e, komisije ne postoji. Mi imamo radni odnos. Utjecaj izvještaja na komisiju bi se mogao poboljšati. To mogu reći. Da odgovorim na to pitanje, imamo još jedan izvještaj. Globalna evaluacija E, podrške Europske e, unije socijalnoj zaštiti u unutar e, službe za vanjsko djelovanje. Naše dvije uprave mi smo svima poslali izvještaj, taj izvještaj i pozvali vas na sutrašnju prezentaciju. Ona je zanimljiva. Ova procjena e, e, koja pokriva niz zemalja jasno kaže da ulaganje komisije u socijalnu zaštitu je zaista marginalno e, manje od 1% općeg proračuna međutim unatoč tome smo uh, u partnerskim zemljama učinili mnogo uh, na području socijalne zaštite uh, kaže se da pokrivanje i podrška od strane Europske unije je više u socijalnoj pomoći a mnogo manje u socijalnom osiguranju kako je poznato ovdje u Europu, U Europi. E, to je pristup komisije za pomoć najranjivijim zemljama. I na kraju bih rekao nešto, pozivam sve koji se za to zanimaju da to pogledaju. E, proračunska podrška je vrlo e, relevantna. Radi se o političkom dijalogu koji je zaista potreban. Čuli smo i ovdje, politička volja je najvažniji element u svemu tome. U posljednjih godinu dana e, e, i ove, e, prošle godine, ove godine potičemo globalni program socijalne zaštite. Odlučeno to neće biti Eh, nije bilo to nije bio dio akcijskog programa prošle godine a ove godine će to biti tako moramo također eh, pogledati eh, materijalni razvoj moramo vidjeti kako se socijalna zaštita može primijeniti na području humanitarne pomoći kako bismo dugoročnije financirali socijalnu zaštitu. Želim reći nešto drugo. Jedna stvar je da unapređenje nije e, badava, ali je učinkovito. I broj kako smo uzeli od UNIF, CEFA i EF FAO o e, u Africi. Tu se kaže da se pokrije 20% ljudi više je 1,1% bruto nacionalnog e, dohotka dohodka. To nam je Izabel već rekla za e, socijalnu zaštitu djece. Na sljedeće nam dolazi iz komisije predstavnici, to će biti u pola 12. Izabela željela se nešto ispraviti. E, rekli ste da to e, brojke nisu samo od vlada. Da, točno je da se to temelji na e, istraživanju socijalne zaštite, ali ti podaci uključuju i istraživanje domaćinstava koje su obavili Svjetska banka, UNICEF i drugi i druge podatke koji su dostupni od gospodarskih e, komisija u regijama, razvojnih banaka i tako dalje i tako dalje. Ali zahvaljujem Europskoj uniji jer ono što sam ja htjela reći da nije bilo direktno financiranje već intelektualne doprinosi gdje i Europska e, komisija pokušava e, postići e, određenu koherentnu politiku u zemljama u razvoju. Izabel, puno hvala, ovo je bilo jako zvobohvatno, ovo je jedna vrlo zanimljiva tema sa kojom moramo razgovarati sa svojim partnerima, sa povjerenikom i, i glavnim direktorom. Dakle, hvala još jednom što ste došli a Imam kopiju. Ako netko želi posuditi kopiju moju, ja ću je rado posuditi, to je dosta obimna e, brošura. Povjerenik nam dolazi za 10 minuta, želim prijeći vrlo brzo na e, točke 17 e, 18 zajedno, a to je o E, sporazum sa komarsom o ribarstvu. Gospodin Neubert je izvjestitelj. Mislim da nam vi kažete da ovo trebamo odbaciti, a vi ćete nam objasniti zašto to želite. Sorry, but I Oprosti, Norbert, da? Da, izvoli. Idemo 17.18 i zajedno, e, vi ste izvijestili gospodin Dragi kolege i kolegice, radi se o otkazivanju sporazumu o partnerstvu u sektoru ribarstva između EU-a i Unije Komora nezakonit, neprijavljen i nereguliran ribolov je veliki ekološki i gospodarski problem. Ta vrsta ribolova je velika prijednja za morske ekosustave, e, a isto tako šteti e, odgovornim ribarima e, kao i tržištu NNN je e, središnja smetnja održivom ribarstvu. Mnoge zemlje u razvoju su nažalost e, jako sklone takovom ribarstvom, nemaju dovoljno sredstava za kontrolu i nadzor svojih voda i stoga su vrlo često cilj ribara koji se bave ovim nezakonitim i nereguliranim ribolovom. Niz međunarodnih instrumenata su temelj suzbijanja takovog ribolova. Mislim da Europska unija je obavezna da učini sve kako bi se borila protiv tog načina ribolova E, e, Europski parlament je u svojim rezolucijama uvijek naglašavao da će poduzimati mjere za suzbijanje e, takovog ribolova. Mm. I s tim na umu je Europska unija izdala jednu deklaraciju da sa nekooperativnim e, državama neće više surađivati. E, komisija treba sada e, lancirati postupak za nekooperativne države i otkazati potporu. To će se sada primijeniti na, po prvi puta na komore Međutim, mislim da e, se moramo izjasniti zato da vodimo i dalje voditi dijalog sa vlastima komora. E, moramo im pomoći da bolje upravljaju svojim ribarstvom. Mm, moramo e, dalje i financijski podupirati tu zemlju jer e, nećemo da e, ovo otkazivanje šteti e, stanovništvu komora. u redu, hvala lijepa. Ima li komentara, pitanja? Gospodin Schaffhauser, izvolite. Vrlo brzo nisam bio ovdje posljednjih dana, bio sam spriječen nažalost. Mislim da je vrlo dobro da otkazujemo ovaj sporazum, ali e, pitanje su sredstva kako to učiniti. Komori nemaju sredstva da kontroliraju i nadziru e, ribarstvo. Ne bi li bilo bolje da ustanovimo jedan e, odbor Eh, ili može da eh, se u to uključi komisije za Indijski ocean. Eh, možda su sankcije rješenje mm, kako bismo pomogli toj zemlji da uvede primjereno zakonodavstvo da im pomognemo da bolje regulira i bolje upravlja svojim e, resursima. To se ne odnosi ne samo na komore nego i na Mauritaniju pa čak e, i na Francisku e, ni mi ne nadziremo dovoljno naše morske resurse. Možete zamisliti kako je to u komorima to je zaista e, vrlo osjetljivo pitanje. E, ne smijemo sankcionirati tu e, situaciju, a da ne pomognemo toj zemlji. imamo li još nekoga ko želi uzeti riječ? Dajem riječ komisiji. Opća uprava Mare ima riječ. Izvolite. Hvala gospođo predsjednice, hvala izvjestitelju. Otkazivanje e, sporazuma o partnerstvu u sektoru ribarstva e, je obavezena. E, to proističe iz toga da je ta zemlja identificirana kao nekooperativna zemlja. Podsjećam da ovaj postupak identifikacije zemlje je nešto što se ne radi e, odjednom preko noći i bez konzultacija. O tome smo dugo razgovarali. 2015. E, smo počeli sa preidentifikacijom zemlje, a onda pristupili formalnom tom postupku E, učinili smo sve da uvjerimo komore da e, e, promjene svoje ponašanje. Zagonodavni okvir komora oni dozvoljavaju e, brodovima svih zastava da se tamo registriraju bez ikakve kontrole. Mm, e, to nije slučaj samo komora, već je to slučaj na svim oceanima, naročito na istočnom e, Mediteranu. To treba ispraviti. Kad nemamo dovoljno djelovanja, u toj zemlji onda je zemlja e, proglašena zemljom koja ne surađuje kooperativna zemlja mi e, želimo e, privesti e, komore e, redu, želimo da promjene svoje zakonodvostvo. Sam sporazum o partnerstvu e, dozvoljava europskoj floti da lovi u vodama komora. Ali ako tu nemamo održivo upravljanje vodama, onda to, se to ne može nastaviti i stoga imamo ovu odredbu o e, otkazivanju. To otkazivanje ima e, rok od šest mjeseci, oni su bili obavješteni o tome. Ako se situacija poboljša, onda nećemo otkazati sporazum. Prema tome ima e, još manevarskog prostora za poboljšanje. E, sporazum e, sa komorima je e, skroman, 600 tisuća eura godišnje. taj bi novac trebao služiti nadzoru obalnih voda komora međutim oni taj nadzor ne vrše i njihovi registri plovila su također manjkavi sve to e, je istaknuto u ovom izvještaju. Dobro, hvala. Dobro, hvala. Ima li netko nešto dodati? Samo na kraju, kratko. E, zakonski gledano, nemamo e, nikakav drugi modus djelovanja ne mož, naravno mi želimo izaći komorima u susret ali pravo smo obvezani da otkažemo sporazum nakon dugih konzultacija nije došlo do poboljšanja. Važno je da ostanemo u dijalogu sa tom zemljom kako bi se opća situacija tamo poboljšala. Razum da nakon šest mjeseci možemo opet e, početi dijalog. E, zato komisija kaže da će se to nastaviti. No, hvala za to. E, rok za amandmane je utorak 30. januara. Glasovat će se u veljači. A sad na točku 19. Pozivamo povjerenika da nam se pridruži. Kolege, imamo dvije točke koje trebamo e, obraditi kao vrlo važne. Prvo je vrlo važno. To će biti ključni dio našeg rada do izbora 2019. godine, a to su pregovori o kulturnom sporazumu nakon 2020. godine. Mi na to smo o tome imali izvješće. Gospodin Noizer je bio naš izvjestitelj. U prosincu prošle godine je i komisija usvojila preporuke za odluku vijeća o tome kako početi pregovore i zato imamo gospodina povjerenika Mimicu koji će nam nešto o tome reći. Sretna vam nova godina povjereniče, vi ste se prvi put pojavili u našem odboru nakon praznika. Dobrodošli natrag u naš odbor i e, rado ćemo čuti kako ćete nastaviti radi na postkotornu sporazumom. Hvala. Hvala mm, gospođo predsjedateljice. Da, sredna nova godina zaista, mm, drage kolege, dragi prijatelji, poštovani članovi prošloga prosinca komisija je usvojila preporuke i, i direktivu za pregovore za odluku vijeća u smislu e, partnerstva Europske unije sa Kotonu zemljama nakon 2020. godine. To je vrlo važna prekretnica u definiranju budućnosti onoga što je postalo najveći, najobuhvatniji, najsveobuhvatniji i najdugotrajnije partnerstvo na svijetu. Zajedno predstavljamo više od 100 zemalja, 1,8 milijardi ljudi, većinu u Ujedinjenim narodima i u sve više povezanom svijetu koji je sve više i više nepredvidljiv, ovi odgovori, ovi su odnosi važni nego ikada. Sada je trenutak da pretvorimo naše partnerstvo koje već dugo postoji u stratešku platformu kako bismo se suočili sa izazovima i kako bismo zgrabili prilike. E, ja želim zaštititi jedinstvenu vrijednost ovoga partnerstva i učiniti ga učinkovitim za današnji svijet i za budućnost. Ja ja cijenim vaš aktivnu i konstruktivnu podršku u postizanju ovih ciljeva. Tu uključujem i nedavno izvješće gospodina Noizera. Drago mi što sam danas ovdje da bih e, i vas i dalje informirao i uključio u ovaj proces kao što sam obećao. Naše pre Poruka je bila rezultat e, sveobuhvatnih konsultacija koje je uzelo u obzir komentare i dvojbe i zabrinutosti svih zainteresiranih strana na svim razinama e, e, a naročito od naših europskih, karipskih, afričkih partnera. Ovaj sam prijedlog predstavio u parlamentu Haitija prošle prošlog prosinca i u e, Vijeću za inozemne poslove zajedno sa visokim predstavnikom. Države članice su se složile da je ovo dobar temelj za raspravu obzirom na našu dobru suradnju do današnjeg dana. Ja vjerujem da ćete i vi vidjeti da su naši prijedlozi e, dosta blizak odraz svih e, razmišljanja ovoga odbora. Mislim da je naš prijedlog ambiciozan i da utire put modernijem i partnerstvu koje će biti slično širokom e, o, okvirnom sporazumu sa velikim brojem zemalja u svijetu. Sa ovim prijedlozima nadamo se da ćemo bolje odraziti realnost današnjeg svijeta i ambiciju Europske unije da bude odgovorni protagonist na svjetskoj pozornici u budućnosti. Zapravo najsnažniji e, protagonist razvojne politike. Kao što je to definirano u novoj globalnoj strategiji konsenzusu Europe za razvoj. Mi mi se slažemo da su ciljevi održivog razvoja ono što bi trebalo biti e, srž našeg novog sporazuma. Ovo novo partnerstvo je zapravo konkretan primjer naše namjere da budemo predvodnici a implementacije agende 2030. Mi znamo da zajedno sa, sa našim afričkim, karipskim i pacifičkim partnerima možemo napraviti pravu promjenu u globalnoj ambiciji E, gdje se naši interesi podudaraju i e, kao što smo pokazali za vrijeme e, pregovora u Parizu ali kako bi se to dogodilo moramo ojačati i produbiti politički dijalog na svim područjima i za sve ciljeve koje pokriva novi sporazum moramo E, se baviti izazovima i interesima koji će doprinijeti boljim rezultatima u siromašnim dijelovima e, e, svijeta koje će poboljšati sigurnost i E, mir. Kao što je gospodin Noiz rekao u svojem izvješću, ovo će zahtijevati nove odnose koji će se temeljiti na pa, partnerstvu jedno, jednakih koji ide izvan okvira razvoja, samorazvoja. To također odražava činjenicu da mnogi naši partneri su postali zemlje srednjeg, e, e, srednje vrijednosti prihoda, a želim potaknuti e, dijalog na u najboljem formatu i na najboljoj razini, da li je to regionalna, nacionalna ili globalna. I uloga civilnog društva, uključujući predstavnike parlamenta i privatnog sektora, e, trebala bi biti ojačana na svim područjima kako bi smo održali naša obostrana obećanja. Mi e, dijelimo razmišljanje ovoga odbora da naši budući odnosi moraju se temeljiti na e, pravno obvezujućem okviru taj e, pristup multilateralizmu je u našoj krvnoj slici i e, održava naše obećavanje da budemo e, odgovorni i pouzdani globalni protagonist. To će održati naše zajedničke vrijednosti, načela i ciljeve, a za to vrijeme nam omogućiti fleksibilnost da imamo ciljani pristup koji će biti usklađen sa regionalnim specifičnostima. Ta nova struktura bi trebala uzeti u obzir povećanu e, važnost regionalne dinamike i protagonista na toj sceni. Dakle, moramo premjestiti centar e, graviteta na tri e, regionalna partnera sa svojim pa, prioritetima i strukturama upravljanja. U Africi buduće regionalno partnerstvo treba odražiti jedan pristup Africi, a pritom poštujući postojeće sporazum sporazume koje već imamo sa e, zemljama Sjeverne Afrike. Poštovani članovi, obzirom na ovaj kratki e, presjek situacije, vjerujem da sve ove smjernicu nešto E, što se možemo složiti e, neupitne vrijednosti našeg partnerstva koje ćemo učiniti e, odgovornim i učinkovitim imamo potrebu da sačuvamo zajedničke interese vrijednosti i ciljeve a pritom ojačavati prioritete dijalog regionalnog partnerstva i konačno potreba da budemo E, pouzdana i odgovorna Europska unija koja će raditi zajedno sa partnerima kako bi odgovorili zajedno na globalne izazove i šanse. Mi ćemo ovim prijedlozima e, razgovarati sa državama članicama u sljedećih nekoliko mjeseci kako bismo postigli sporazum o e, mandatu za pregovore do svibnja. Ja se unaprijed veselim vašim komentarima i pitanjima i vašem, e, vaše podršci i suradnji u ovoj stvari. Hvala vam puno. Hvala gospodine povjereniče na ovom pregledu. Mislim da postoje vrlo velike sličnosti između vašeg prijedloga i onoga o čemu je glasovao parlament. Gospodin Ojzer je bio e, izvjestitelj, da ćemo riječ Prvo prvome, a onda ćemo dati priliku i drugima. Hvala Linda, hvala povjereniče e, za ovu prezentaciju direktiva za e, vijeće. Ne želim ponavljati sve što ste vi rekli, mi kao odbor možemo naglasiti Glavne točke koje ste spomenuli, to je sporazum sa jedinstvenom vrijednošću koji mora postati strateška platforma i ja vjerujem da sada imamo priliku zajedno sa bugarskim predsjedništvom da to napravimo. Jučer su predstavili svoje aktivnosti za sljedećih šest mjeseci i mislim da imamo da privilegiju da su nam oni predsjedatelji da će e, biti jako angažirani u nastavku rada na Kotonu sporazumu. E, vi ste rekli da su e, ciljevi održivog razvoja u srži našeg e, zajedničkog rada sa našim partnerima. Imamo jako puno mogućnosti unutar ovog sporazuma da postignemo većinu u Ujedinjenim narodima i u borbi protiv klimatskih promjena. Mislim da je važno da ojačamo politički dijalog i ovdje mislim da Mm, se moramo priključiti kao parlamentarci jer smo imali jako dobro iskustvo sa zajedničkim parlamentarnim e, skupom. Obadvije se strane moraju poboljšati, ali ovaj parlamentarni instrument je vrlo važan i uključujući ulogu civilnog društva i ovaj dijalog mislim je napredovao u posljednjih nekoliko godina naročito kad se govori o E, pitanjima zaštite ljudskih prava. U, u e, nastavak Kotonua bi trebao biti e, pravni i obvezujući okviri. Moramo ojačati novu strukturu tako da e, imamo više odgovornosti prema različitim regijama Afrike, Pacifika, Kariba, uključujući i zemlje zapadne, e, sjeverne Afrike. Dakle, to će biti pokriveno zajedno sa Afričkom unijom, jer kao što ja znam, to je stvorilo jako puno problema kod nekih država članica to e, ta nekakva dvostruka struktura e, u odnosima sa Afričkom unijom i afričkim zemljama unutar EACP-a bez sjevernoafričkih zemalja. I zadnje što želim reći i naglasiti, to je dimenzija e, zajedničkog rada sa parlamentarcima e, koja je do sada urodila dobrim iskustvom i mislim da zajedno možemo e, postići dobar sporazum zajedno sa državama članicama. Hvala vam puno, većina stvari koje ste rekli su u skladu sa odlukama našega odbora. Hvala Norbert, a sad Adam Šenfel za pučane. Izvolite, imate riječ. Hvala gospođo predsjedateljice. E, vrlo se veselim što imamo danas ovdje ovu raspravu i to stoga što se radi o veoma važnoj temi. to je tema od temeljne važnosti za Europsku uniju jer se radi o našim iskustvima u vezi sa poticanjem razvoja izvan Europe. Ali ne radi se samo o, o gospodarskom razvoju, već i o političkom razvoju. E, poticanje razvoja političkih sustava, poticanje poštivanja ljudskih prava, jednakosti, rodne jednakosti i tako dalje. Europska unija je bez sumnje onaj akter koji mora ovdje igrati vodeću ulogu kad se radi o tome da e, širimo e, civilizacijska dostignuća i potičemo ih ali situacija je takva da e, što se tiče e, provedbe sporazuma sa zemljama AKP-a imamo iskustvo da je e, vrlo teško mjeriti postizanje rezultata. Tu imamo i vrlo duga razdoblja, deset godina na primjer ovdje ne možemo vidjeti rezultate preko noći. Stoga moramo poći od stanovišta da se i instrumenti moraju tome prilagoditi. Imamo ovdje posla sa dugoročnim e, razvojem i zato trebamo te ciljeve i postizanje ciljeva gledati dugoročno. E, ne smijemo samo paziti na kozmetičke e, efekte. E, stoga mi se sviđa vaše izlaganje. Trebamo poticati temeljne promjene, pa i promjene, temeljne promjene mentaliteta. 2018. vidimo koliko je ta tema važna moramo se sjetiti e, kraja prvog svjetskog rata moramo se sjetiti svih e, sukoba i nasilja u tom dijelu svijeta e, tu, je tu su poginuli milijuni ljudi mm, stoga imamo i velike razlike u razvoju u stupnju razvoja između zemalja te regije imamo velike razlike u socioekonomskom razvoju, a e, da i ne spomenemo razvoj ideologija koje vode do nasilja, rasizma i sukoba i etničkih sukoba. E, što se tiče e, zemalja AKP-a, podržavam sve ovo što ste iznijeli u izvještaju Mm, moramo eh, razlikovati eh, regija AKP-a. Eh, ne možemo sve mjeriti istim aršinom. Afrika se razlikuje od Pacifičke regije, na primjer. Osim toga sam mišljenja da nakon 2020. godine moramo prebaciti težište na učinkovitost mjera E, reći ću nešto provokantno e, ne možemo promijeniti povijest europske zemlje su naravno e, imaju i tamna poglavlja povijesti neke imaju i lošu savjest što dovodi do, do toga da imaju liberalni stav prema podršci tim zemljama E, govorimo o bivšim kolonijama, ali iskustvo od 40 godina pokazuje da meko srce e, uvijek ne polučuje konkretne rezultate mm, e, trebamo imati e, čvršća načela u postupanju, moramo e, i povući e, potporu i pomoć ako se odredbe ne poštuju. Ne govorim samo o gospodarskim ciljevima, već i političkim ciljevima. To je ono što drži Europsku uniju zajedno Dakle, ne samo gospodarstvo, već i načela, vrijednosti, e, politički sustavi. Novac je naravno važan, ali e, što će, e, čemu koristi taj novac ako se vrijednosti ne poštuju? vladavina prava, jednakost, rodna jednakost, sve je to vrlo važno za razvoj ovih zemalja. Ako se te vrijednosti ne poštuju, onda trebamo otkazati potporu. Ne možemo reći ja dobro, one trebaju pomoć, pa ćemo im i dalje pomagati. Ne smijemo sve gledati kroz perspektivu ili prizmu ljudskosti, to je važno, ali koji puta moramo biti i kritični prema diktatorskim režimima jer ti režimi zloupotrebljavaju našu pomoć ako e, sve ne popratimo uvjetovanošću e, situacija se neće popraviti moramo čak u nekim e, slučajevima tražiti povrat danog novca ja podržavam viziju povjerenika, ali mi trebamo osigurati da komisija, da Europska unija ima uvjete za svo davanje pomoći. Hvala. U ovom trenutku želim se zaustaviti na trenutak da bih pozdravila E, predsjednike e, Gambijskog parlamenta i u utorak sam sa njima proveo jedan sat. Imali smo jednu odličnu razmjenu razmišljanja o demokraciji u vašoj zemlji, vašim nadama i aspiracijama. E, Povjerenče, ovo je jedna impresivna skupina zastupnika u parlamentu koja je pred nama. Sad kad razgovaramo o ovom sporazumu u Katonu, to je nešto što zanima vašu zemlju. Mm, želi li netko iz vaše delegacije reći nešto nakon naših članova našeg odbora? Vrlo ću vas rado pozvati da nam se obratite. Dakle, Imamo još četvoricu iz parlamenta, molim vas da se držite e, vremena kako bismo se mogli obratiti, odnosno kako bi se nam e, obratiti i naši prijatelji iz Gambije. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa predsjednice. I ja bih e, pozdravio kolege iz Gambije Pozdravljam ovaj izvještaj e, povjerenika Mimice. Ovaj sporazum e, se sklopio u jednoj drugoj e, atmosferi. Atmosfera se promijenila. SAD otkazuje međunarodne sporazume, otkazuju sporazume koje su potpisali. S druge strane, E, Europska unija će biti oslabljena zbog Brexita. E, ta, dva elementa moramo imati na umu. Mm, e, međutim, Europska unija se drži multilateralizma i naša će uloga biti još važnija zbog ponašanja SAD-a mm, mm, imamo i novih e, aktera Indija, e, Kina koji su jako prisutni u Africi. Mi sa e, u strogom uvjetovanošću sa člankom 9, mislim da je članak 9 onaj koji kaže što se događa u nepoštivanju sporazuma, moramo biti strogi. Moramo sagledavati stvari u sadašnjem kontekstu jer su i drugi akteri strogi. U posljednjih nekoliko godina vidimo povlačenje nekih zemalja iz Međunarodnog suda za pravdu. To je jedna tendencija, nadam se da je to samo trenutna tendencija, ali nas ipak zabrinjava imamo jedan novi element e, desetak zemalja e, koje e, imaju vrlo dobre rezultate u gospodarskom razvoju ali pitanje nejednakosti je još uvijek akutno i u zemljama AKP-a i u Europskoj uniji. Što činiti? E, moramo se prilagoditi novoj situaciji, rekli ste to i vi. moramo imati novu perspektivu. E, nisam spomenuo jedan element. E, veliki demografski rast u nekim regijama zemalja AKP-a da li Europska unija je spremna da se pozabavi ovim problemom E, da li može odgovoriti na o, potrebama tih zemalja da li može e, dokazati da je aktivna u tim regijama mi e, dajemo obećanja ima nas 28 država članica međutim neke zemlje članice imaju vrlo čudne stavove u našim raspravama e, i čudne poglede na našu razvojnu politiku. E, taj problem ne smijemo zaboraviti. Pitanje je sljedeće. Ima li zemalja koje se protive da se bavimo nekim temama, da rješavamo neke probleme? E, ima li tabua a ako ih ima koji su to e, tabuji i koje su to zemlje koje se protive da napredujemo na nekim područjima e, kaže nam se recimo e, radi se o demografskom rastu neke zemlje smatraju da je to tabu tema Međutim, da, e, ja smatram da je to jako važna tema. Trebamo imati među nama raspravu o tim pitanjima. Nema tabua u našim raspravama. E, e, ne možemo zanemariti neke globalne probleme i ne možemo imati situaciju kad neke zemlje u Europskoj uniji o nekim pitanjima jednostavno ne žele razgovarati. E, jedna primjedba e, i zapažanja posljednjih nekoliko godina u nekim regijama AKPA, a naročito u Africi, e, ovdje se referiram na naročito na Eh, Afričku gospodarsku zajednicu. Uz pomoć komisije eh, su te zemlje eh, razvile sustave koje su, se jako oslanjaju na Europsku uniju, ali u praksi, kad pogledamo praksu tih zemlja, zemljama, on, oni e, sve više centraliziraju e, zemlje i zaboravljaju decentralizaciju mislim da i tu moramo napredovati moramo se pozabaviti pitanjem implikacija zemalja poput e, Maroka, Alžira, Egipta. Što ćemo napraviti u pogledu tih zemalja? Možemo, moramo uzeti u obzir e, realnosti. E, a te stvarnosti se ukrštavaju, preklapaju, e, trgovina drogom, drogom, trgovina ljudima, komercijalni tokovi, sve to postoji i prelazi granice. Ne, nema, a, imamo između Sjeverne Afrike i zemalja AKP-a. Te se granice e, brišu. E, e, sustav nije jednostavan. Zemlje AKP-a kalkiraju neke naše prakse, imitiraju ih E, moramo e, ovu e, stvarnost integrirati u naša razmišljanja i odluke. Izvolite. Hvala, ja sam obećala da ću biti kraća nego moji prethodnici jer me ministar čeka u mom uredu. puno vam hvala što ste došli. Vi znate da naš odbor je želio više učiniti u reviziji o modernizaciji ovog e, sporazuma je a novi prijedlog imaju snažan element koji se odnosi na regionalne specifičnosti i to je jako korisno. Kad ste govorili o DNK Europske unije, a to je pristup koji se temelji na pravilima, mislim da zaista to moramo razmotriti jer do sada u članku osam e, sporazuma sa zemljama Kotona nismo bili uspješni. E, sve što se tiče e, zaštite ljudskog prava je u mnogim zemljama bolno, osjetljivo i iritira naše zemlje partnere. Ja vjerujem da i da moramo naći efikasniji način E, da se pobrenemo da ovaj opravno obvezujuća priroda se primjenjuje i na ovo osjetljivo područje. Jako je dobro da komisija naglašava ulogu civilnog društva, ali kako mi zaista možemo pružiti podršku civilnom društvu i uvesti ih u proces odlučivanja. Neki od nas su bi sudjelovali na sastanku E, na samitu u Abidžanu i vidjeli smo da mnoge e, afričke zemlje okljevaju dobiti e, čak i primiti poruku od konferencije civilnog društva. To je nešto što moramo napraviti jer vi ste rekli da će do svibnja se dovršiti pregovori o mandatu. Mislim da bi bilo korisno i za komisiju i za ovaj odbir ako bismo mi bili malo više uključeni u rasprave o mandatu. Logično je da idemo u tom smjeru sad kada Europski parlament e, na temelju Lisabonskog ugovora ima ovlasti da E, neš, mm, ima završnu riječ o važnim međunarodnim e, ugovorima. E, moja posljednja primjedba je sljedeća. Da li ste ozbiljno razmotrili pristup više za više koji prakticiramo sa našim susjedom već nekoliko godina. Ima li način da se daju poticaje, da se potakna više reformi što će dovesti do većeg e, razvoja ako čvrsto tako nastupimo i kao što smo čuli ne bi trebalo biti tabua u tome. Gospodin Schaffhauser, izvolite, imate riječ. Mikrofon molimo. Biti ću kratak. E, naravno, multilateralizam je važan moramo Eh, više surađivati sa vijećem sigurnosti i kad govorimo o multipolarnosti moramo misliti na Francusku, na Kinu, SAD, Rusiju. Eh, eh, bio sam začuđen da E, nitko od vojske nije bio svjestan ove nove situacije kad je došlo do prenošenje vlasti. E, Emirati nisu zapravo e, demokratska zemlja, Singapur niti Kina, ali oni su razvili svoju zemlju E, tu se razvija i e, srednja klasa i demokracija moramo biti oprezni u našim sankcijama e, koja uvijek pokađa stanovništvo a ne vlade vlada se uvijek nekako izvuče a zašto naša pomoć ne funkcionira zašto usprko svemu imamo skromne rezultate 30 e, godina iskustva e, sa e, pomoći bio sam predsjednik europskog instituta za pomoć pomoć uvijek zove novu pomoć ako e, naša pomoć ne e, umnožava bogatstvo e, recimo dajemo lijekove ali oni ne dovode do ozdravljenja moramo stalno davati nove ljekovi. nismo riješili pitanje vodoopskrbe niti sanitarne probleme ovih zemalja E, problem davanja sredstava je kako stvoriti prosperitet u vrlo teškim uvjetima na profesionalnom nivou ja, se pitam kako e, e, što raditi sa centralnom Afrikom. Europska unija je glavni donator, ako ne uvedimo načela razvoja onda ćemo stalno morati nadodavati našu potporu razvojni fondovi su dobra stvar treba ih poduprijeti glavna uloga europske unije jeste da djelujemo ne samo E, e, s vladama. Među, e, međutim, moramo biti i aktivni u civilnom društvu. Ako je instrument samo za razvojne agencije, samo za civilno društvo, onda ni to nije dobro Dakle, moramo surađivati sa svim nivojima e, nivoima e, institucija i e, vlasti. Ja, sam razgovarao sa predstavnicima vlasti tih zemalja. Imamo crnu rupu u koju sve propada, a ako imamo razvojni fond sa konkretnim ciljevima, zdravstvo, prehrana e, i tako dalje. I ako imate e, dvostruki ključ, jedan za vladu, a jedan e, ključ za financije, za deplokiranje fondova, onda imamo transparentnost. Jer imamo i vladine organizacije i nevladine organizacije možete sve kontrolirati jer ako e, e, želimo potaći razvoj moramo surađivati sa vladinim organizacijama prema tome moramo naše instrumente modificirati inicijative su dobre ali moramo imati precizne i inicijative moramo deblokirati e, situacije u nizu zemalja AKP-a u 11.30 ćemo razgovarati o proračunu, to je na dnevnom redu. Gospodin Kornije, izvolite, imate riječ. Hvala lijepa. Gospodine povjereniče, koristim priliku e, da podsjetim na jednu temu. To je e, fiktivnost europske pomoći. E, činjenica da nikada ne dajemo cijelu svotu razvojne pomoći, a sada govorim o zemljama AKP-a jer e, se zato jako zanimam i radim na tome. E, e, davanje sredstava je postalo složeno, znate sigurno sa što se događalo sa EDF-om i deplokiranjem sredstava. Imate li rješenje za to? kako bi se ta sredstva i e, zaista apsorbirala i iskoristila u komisiji postoji anglosaksonski način mišljenja e, trebamo garancije za to da se novac dobro troši i korisno troši ali kada e, radimo s partnerima vrlo često čujemo da na terenu ne postoje strukture za apsorbiranje sredstava i fondova. Mislim da je jako važno da e, e, imamo inicijativu i posvetimo neke od ovih sredstava da osposobljavamo partnere na terenu kako bi oni sami mogli onda nalaziti druge partnere i surađivati s komisijom. Na, taj način polako e, to ćemo e, pokriti sve više područja e, koja će iskoristiti naša sredstva. trebamo također osposobljavati dužnosnike E, moramo pomoći tim zemljama da se e, razvijaju da se njihov javni sektor razvija e, moramo se pobrinuti da novac naših poreznih obveznika bude korisno iskorišten Hvala. Ovo je bio naš zadnji govornik, a sad ću dati riječ gospodinu Jajko Bažateu, odnosno gospođi Jajko Bažateu koja će nam e, dati mali uvod u e, vaše izaslanstvo. Izvolite gospođo. Hvala prije svega zahvalila bih e, Parlamentu Europske unije na ovom pozivu. Zahvalni smo cijela delegacija Zahvalno zahvalna za E, tu je poziv kao i nacionalna skupština Gambije. Do sada smo imali odlično iskustvo, skupili smo puno informacija. To je bila šansa za nas da vidimo različite e, stajališta različitih zemalja o pitanjima kao što je migracija, e, u razvoju i tako dalje i tako dalje. Ova će informacije biti korisne kad se vratimo kući i kad budemo odlučivali ovim pitanjima kao e, zastupnici u parlamentu. Također zahvaljujem kolegama e, koji su me izabrali kao jedinu ženu delegata, među njima da e, prezentiramo njihovo ime. Prije nego što komentiram ono što sam čula u ovoj dvorani, željela bih vam dati kratku povijest moje zemlje u smislu demokracije od trenutka kad e, od trenutka kada imamo članak 9 e, sporazuma Kotonu Gambija je izašla na, iz 22 godišnje diktature. Naš odnos sa Europskom unijom je bio vrlo e, težak i zahtjevan E, i zbog e, pitanja ljudskih prava. Do sada nova vlada e, je dobra, uspostavili smo već kao nacionalna skupština uspostavili komisiju za zaštitu ljudskog prava u Gambiji, to je po prvi puta također E, ćemo uspostaviti komisiju za pomirbu koja će se baviti e, prošlim događajima i pokušati zacijeliti rane. Također e, ćemo donijeti zakon za reviziju Ustava. Cilj je imati novi Ustav koji će garantirati raspodjelu vlasti i prava civilnog stanovništva. Mi smo kao parlament predani ljudskim pravima, demokraciji i Mi želimo oblikovati novu demokraciju koja će zauvijek trajati u našoj zemlji. Kada govorimo o pomoći Evropska unija najveći naš partner u e, pružanju pomoći. U 2017. godine kad je nova vlada došla na vlast dobili smo pomoć za e, proračunsku pomoć e, od Europske unije koji je zemlji e, pomogao da e, se osovi na noge jer nova vlada je naslijedila Eh, eh, gospodarstvo u kolapsu, proračun je bio nerealističan, a pomoć od Europske unije je bila za reviziju proračuna i to je bilo prvi puta u našoj eh, povijesti. Parlament je sjeo i napravio takav proračun koji će biti realističan i zbog to podrške naše gospodarstvo nije se potpuno urušilo i stoga izražavamo iskrenu zahvalnost za tu pomoć jer nam je pomogla da stanemo na noge kao nova vlada. Također kad govorimo o proračunu e, po, e, e, dobili smo pomoć za razvoj u Gambiji. Jučer smo imali interparlamentarnu diskusiju o E, migracije. Različite zemlje imali su različita stajališta o migracijama koji su bili zanimljivi. U Gambi 99% migranata su mladi i u dobi od 15 do 25 godina. Razlog za migracije uprkos nema demografskoj državi koju smo imali Razlog za 99% migracije mm, su bili e, gospodarski razlozi. Gdje god postoji siromaštvo, bez obzira kakvi su zakoni, ljudi će e, migrirati jer ih ne možete zaštititi E, afričke zemlje se moraju razviti. Za sada mi smo e, zemlja u razvoju i migracije će se u našoj zemlji nastaviti. Europa i e, Afrika moraju biti iskrene u, o tom problemu. Ako nema pomoći. Ne, nedavno smo razgovarali o Europskom investicijskom planu koji se nadamo da će promijeniti cijelu ideju pomoći i kako se, pomoć Africi doživljava i konačno ćemo zaista vidjeti rezultate pomoći u novcu koji se daje Africi kroz taj investicijski plan. Moramo ponovno razmisliti kako se ta pomoć pruža i što želimo od nje postići. Ne želimo dobivati pomoć ako ta pomoć nije od koristi. E, afričke zemlje već dugo dobivaju pomoć pomoća još uvijek ne vidimo e, rezultate od toga. Ono što Evropska unija i Afrika moraju napraviti, moraju sjesti i naći bolji način kako će ta pomoć biti korisna, kako će postići bolje rezultate za sve nas. Mi također e, se e, uzdamo u Evropsku uniju jer sada kao zemlja u Gambija nema puno nacionalnih resursa. Obzirom na našu tranzicijsku e, vlast treba nam sva pomoć koju možemo dobiti kako bismo se dobro osobili na noge i učinili ono što moramo učiniti prvi put u ovoj zemlji imamo nacionalni plan za razvoj koji će biti predstavljen parlamentu i bit će usvojen kao općenita razvojna politika za zemlju i vlada će morati raditi u skladu s tim planom, a e, to znači prioritizacija pet područja u zemlji zdravstvo, e, osnaživanje mladih, obrazovanje, poljoprivreda i infrastruktura. To je, to je pet prioriteta naše zemlje, bilo koja pomoć koju možemo dobiti da bismo postigli te prioritete e, su ključne. E, zdravstvo je ključno mi smo kao parlamentarci e, sagledali e, proračun i premjestili smo 200 milijuna dolara iz drugih e, mjesta u zdravstvo jer naš zdravstveni sistem je u rasulu što god možemo dobiti kao pomoć cijenit ćemo i bit ćemo zahvalni. Hvala vam još jednom gospođo predsjedateljice što ste mi dali e, e, priliku da vam se obrani, obratim u svezi suradnje između Europske unije i Gambije. Najljepša hvala. Hvala vam što ste došli sa vašim praktičkim iskustvom vi ste vam dali jasnu poruku da smo vam pomogli u vašoj e, e, situaciji i nadam se da će se to nastaviti Naravno, tu postoji uvjetovnost. E, vi ste objasnili kako kad je je u vašoj zemlji nije bilo zaštite ljudskih prava i nije bilo demokracije, onda je Europska unija smanjila svoju pomoć, a sada se mijenjate i želimo vam svako dobro u vašim nastojanjima vi ste nas pitali o e, parlamentarnom nadzoru i onome što radimo danas. Mi sada razgovaramo o Kotonu, o mandatu za pregovore koji će predstaviti, a mi e, u to e, unosimo i svoje razmišljanja. To je ono što mi radi danas. Povjereniče, izvolite, odgovorite na pitanja. Hvala lijepa. Hvala vam uvaženi zastupnici i zastupnice na vašem dragocjenom doprinosu, za vašu podršku i za vaše smjernice, savjete koje će nam nama u Europskoj komisiji omogućiti da zaista e, budemo instrumentalni dio procesa koji nam predstoji kad se radi o pregovorima e, i zacrtavanju konačnog pregovaračkog mandata e, nakon Kotonua. Parlament zaista igra važnu ulogu u ovom postupku postizanja sporazuma. Sve mora doći u parlament. Eh, ne bih ja htio doći u parlament tek eh, krajem 2019. sa eh, konačnim tekstom post postkotonu sporazuma. Želim dolaziti u vaš odbor i u parlament za vrijeme samog postupka pregovaranja kako bih od vas dobio ove smjernice koje su za mene dragocjene. Potpuno se slažem da danas e, postoji drugačija perspektiva kad se radi o tome da postignemo dobar e, okvir za politički razvoj zemalja AKP-a nakon 2020. Imamo e, ciljeve održivog razvoja, imamo e, naš europski konsensus o razvoju, našu vlastitu strategiju. Sve su to dokumenti koji po prvi puta e, pokazuju neke razdjelne crte između e, zemalja u razvoju i razvijenih zemalja, zemalja primatelja i zemalja e, donatora. I to vrijedi za svaku zemlju i za svaku osobu u svijetu. Zato ovaj naš okvir za sporazum nakon Kotonua, post Kotonu sporazum, mora imati na umu ove razne perspektive. Potrudit ćemo se da se to odrazi u zajedničkom dijelu sporazuma i u, u regionalnim stupovima koji će odraziti sve specifičnosti e, budućeg sporazuma. Evo to je struktura koju mi predlažemo. Struktura, struktura koja će se sastojati izeđu iz, e, od jednog općeg dijela koji će e, sačuvati sporazum iz Kotonua i njegov pravno obvezujući karakter zadržati naša pravila o zajedničkim vrijednostima vladavina prava e, jednakost e, i tako dalje to već postoji u sporazumu iz Kotonua i ne vidim razloga da to napustimo i da sada e, pođemo nekim drugim putem da to bude manje pravno obvezujući okvir. Imamo naravno i tri, tri specifična stupa koja će odraziti e, razvoj i e, novu stvarnost, nove potrebe e, djelovanja za ove tri regije zemalja AKP-a Potpuno se slažem da moramo surađu, surađivati na najboljem načinu i najučinkovitijem načinu e, kako bismo e, naš politički dijalog podigli na višu razinu. To moramo raditi i bilateralno i regionalno E, e, politički dijalog e, prema članku 8 sporazuma iz Kotonua. To je važan instrument, važan alat, pokretačka snaga da zadržimo vrijednosti, propise i tako dalje. Da ljudska prava budu stup našem pristupu razvojnoj pomoći Moramo poboljšati politički dijalog s jedne strane, a s druge strane moramo povući još jasniju crtu e, sa sadašnjim člankom 96 e, koji govori o otkazivanju, o sankcijama ako politički dijalog ne dovede do željenih rezultata, do konkretnih rezultata. Stoga je važno da nađemo e, još bolje e, bolji kompromis između političkog dijaloga i članka 96. Način da djeluju otkazivanja ili sankcije. To je ta slavna uvjetovanost pravilan pristup i razvojna pomoć u novom sporazumu. To je također prilika ili okvir koji će bolje definirati pristup više za više, more for more. I to je spomenuto ovdje. E, to će se posebno definirati u regionalnom stupu. u sljedećih nekoliko mjeseci, e, nadam se da će to biti samo nekoliko mjeseci, u kojih e, će se države članice složiti o pregovaračkom mandatu. A onda ćemo stupiti u pregovaranje s našim partnerima iz AKP zemalja. Često je već rečeno, i ja sam to često rekao, to neće biti tradicionalna pregovaračka procedura to će biti e, više e, dijalog stalni dijalog između partnera kako najbolje urediti naše buduće odnose e, kako modernizirati političke gospodarske i druge odnose evo o tome se radi i e, ja se zaista radujem i vašem doprinosu u ovom cjelokupnom procesu. Pridružujem se e, svim onim kolegama i kolegicama e, koji su pozdravili prisutnost i sudjelovanje naših gambijskih kolega ovdje. To je važan trenutak za nas to je trenutak u kojem možemo ponoviti našu političku i razvojnu podršku novoj Gambiji. Tu možemo e, surađivati da ojačamo i ohrabrujemo zajednički rad i da potičemo gambijsku suradnju u, u okviru sporazuma, novog sporazuma E, nakon 2020. Mi ćemo e, naći jedan, jedan zajednički kanal, zajednički put e, za ekonomski razvoj u Gambiji identificirat ćemo temeljne uzroke migracije i migratornih tokova u e, Gambiji. E, Gambija je sada na prekrednici, to je povijesni trenutak. E, ona je izašla iz autokratskog režima, ona se suočava sa ogromnim izazovima migracija, sigurnost, energetika ali prioritet je ulaganje u stvaranje radnih mjesta za mlade ljude. Uključiv je rast kako bi Gambija došla u stanje blagostanja. Europska unija će pratiti vaše e, prioritete razvoja. Ja sam u stvari bio prvi strani posjetitelj, gost koji je službeno posjetio Gambiju e, e, u samo tjedan dana e, predsjedanja nove vlade. Imao sam priliku da ponovim naše e, politički i e, političku i razvojnu podršku I na, kraju, mi ćemo podržavati e, proces e, razvoja u Gambiji, naročito kad se radi o instrumentima koji trebaju potaći ekonomski rast, koji trebaju otvoriti radna mjesta za mlade ljude. 2000, e, od 2017. 2020. E, dali smo vam više od 325 milijuna eura. To je zaista pozamašna svota e, koja ide još povrh one e, bilateralne omotnice iz prethodnih razdoblja. Također ćemo u proračunskoj podršci dati 55 do 60 milijuna eura radujem se našoj suradnji, suradnji sa gambijskim vlastima. Mi ćemo motivirati i potaći druge donatore da nam se pridruže u ovom procesu podrške. Organizirat ćemo donatorsku konferenciju za Gambiju sa međunarodnom zajednicom. To će biti krajem ožujka, početkom travnja E, pozdravljam vaš angažman u parlamentu. E, vaša podrška nam je važna. E, pozdravljamo otvorenu demokratsku Gambiju. Gambiju koja će postići sve ciljeve održivog razvoja. Hvala lijepa povjereniče. Eh, hvala što ste nam također govorili i o Gambiji. Želimo surađivati s našim gambijskim partnerima. Eh, koordinatori su se jučer složili da ćemo eh, sva pitanja i rezoluciju za sporazum, postkotonu sporazum ćemo imati spremne prije sastanka vijeća u ožujku. Hvala vam što ste došli u naš odbor. Vidjet ćemo vas uskoro opet. Hvala. So, so colleagues, we're now moving on to item. Prelazimo na točku 20. E, izvješće Evropske komisije o proračunskoj podršci Stefano Mansevisi je glavni direktor e, Tepkova. Čuli smo naše gambijske kolege koji sad odlaze jer imaju jako puno obaveza, ali rekli su našem odboru koliko je proračunska pomoć pomogla na praktičan način kako je njihov parlament bio uključen u, na transparentan način u diskusiju kako proračunska pomoć treba biti raspodijeljena i da li su nam dobar primjer modela to je vrlo važan e, dio onoga kako mi radimo. Također smo jutros čuli prezentaciju od alo a o pitanju e, režima socijalne zaštite e, i oni su nam također rekli da proračunski proračunska pomoć je vrlo važna u razvoju shema socijalne pomoći. Te sheme također u Gambi funkcioniraju za zapošljavanje i daju mladim ljudima osjećaj da imaju budućnost i da mogu izgraditi svoju e, vlastitu zemlju. To je nama vrlo važno. Kolege, ja moram otići usred te prezentacije, ali molim vas, to nema nikakvog utjecaja na važnost e, ove teme, ali ja imam e, proslavu 100 godišnjice davanja glasa e, ženama u Velikoj Britaniji moram se vratiti u lic večeras za tu proslavu i znači moram otići usred ove prezentacije pa ću onda e, predati ulogu mom potpredsjedniku ali Stefanu ću prvo dati riječ izvolite hvala Linda hvala na pozivu i šansi. E, ja, dok smo slušali Gambice, vjerojatno ste dobili nekakvu pozitivnu sliku, jer kao što je rečeno, to je dio e, izgradnje zemlje institucija, procedura parlamenta, e, vlade i tako dalje tako dalje. Znači dobro je to bi dobar uvod u ovu raspravu. Što se tiče izvješća koji je ishodišna točka u raspravu i bila bilateralne razgovore sa zemljama. Prije svega da imamo to na slajdovima kako bismo vam pomogli. Prvo imamo E, portfolio od 13 milijardi eura, 265 ugovora za proračunsku podršku u 90 zemalja i nešto manje od 2 milijarde eura koje se svake godine isplaćuje. To pokriva cijeli svijet, uključujući naše susjede. Znači, to je izvješće koje je sveobuhvatno. Vidite na slici kakav je rašlomba po regiji, vidite važnu ulogu naših u, u, susjeda na jugu, istoku i u centralnoj i zapadnoj Africi i onda svih drugih. E, sve u svemu moram reći da u ovom trenutku trošimo otprilike 40% naš E, naših troškova u proračunsku podršku e, kao geografske instrumente govorimo o bilateralnim programu ako e, idemo na cjelokupno geografsko potrošnju bilateralno, regionalno i druge instrumente to se smanjuje na 20%, a to je vrlo važno i naj, najvažnija je e, brojka za bilateralnu geografsku potrošnju gdje možemo intervenirati, možemo kalibrirati e, potrošnju na ime proračunske podrške. Još nekoliko brojki, ako vam dam globalne brojke, ovo su specifičnije. Imamo tri vrste ugovora, E, ugovori za ciljeve održivoga razvoja, drugo je e, ugovori za e, reforme rezultata u sektoru i treće je državna kategorija, znači to su ugovori kao što je za Gambiju, izgradnja zemlje i otpornosti. Cilj je pomoći zemlji da se izgradi i da uspostavi svoje institucije. Ovo je naravno najteže, najriskantnije, to ćemo vidjeti i kasnije, ali to je također e, ono što nam omogućava da igramo i političku ulogu, recimo vidimo što možemo napraviti u Afganistanu i drugim kriznim žarištima i to nadopunjuje e, intervencije koje dolaze na druge načine. To je druga informacija koju sam vam htio e, dati. Vidite E, e, u slici da e, o, da je ovaj drugi tip ugovora najvažniji jer pokriva 83% naše potrošnje iz ovih fondova. Sljedeća informacija koju želim s vama podijeliti, ako vam dadem brojke, to će biti rezultati, a to je naravno vrlo važno. Rezultati E, e, racionalnost e, proračunskog podrške da se plaća po rezultatima, a ne kao što se koji put misli i mislim da to više nije slučaj, ali nek, bilo je nekad se razmišljalo da se novac stavlja u proračun i nikom to više nije važno, niko se time više ne bavi. Ne, situacija je potpuno drugačije imamo uspješne priče, ali sve se to bazira na rezultatima koji se mogu mjeriti, odnosno kakav je ishod naše pomoći. Prvo je ulazna točka, ovaj slajd ukazuje na to da postoje četiri uvjeta koja treba poštovati svaka zemlja kako bi ušla u igru koja se zove preračunski eh, podrška. Drugo je politika nas orijentirana na stabilnost, javna transparentnost i nadzor. Vidite i već može se zamisliti da e, jednostavno činjenica pregovora o ugovorima za proračunsku pomoću e, već implicira diskusiju o reformama i, i važnim koricima ko koje možete na, e, e, nazvati izgradnjom demokracije ili boljom transparentnosti, kako god to e, zovete, to, radi se o boljoj vladavini i borbi protiv korupcije koji su dio tih operacija. Dakle, druga koju želim, druga stvar koju želim reći rezultatima i ako pogledate E, slajd vidjet ćete da budući da kombiniramo u ishodništu točku i e, e, avansno plaćanje baznih tranši i onda tranše koje su više od 50% ili oko 50% u prosjeku je povezano na, sa rezultatima, znači realizacijom i, e, e, rezultata koji su e, dogovoreni u indikatorima. Dakle, ako uđemo malo više u to, vidjet ćete što mislim kad govorim e, indikator za ostvarljive tranše, recimo reforme, novim zakon o nabavi, elektronska vlada, to je vrlo važno uspostavljanje kapaciteta administracije, uspostavljanje ministarstava e, koje su dobro, e, imaju dobro osoblje i mogu pružiti tehničku pomoć. E, to je također e, dio mjera za ublažavanje, zatim obrazovanje, transparentnost. Čini se da je to pomalo birokratski, ali nije. Ako pomislite što se događa u vašim zemljama, ka da e, vladu kontrolira parlament i druga tijela koja je politički i tehnički kontroliraju kako bi objelodanila brojke i dala e, precizne izvješće. To nije ništa naivno. Rezultate ishodi kad imamo sektorske reforme, naročito u obrazovanju i zdravstvu, E, tipičan primjer koliko je škola izgrađeno, koliko je cijevi, cijepiva kupljeno, e, koje se poslovanje razvija u svezi sa školama, imunizacijama, e, vrijeme registracije, revizorski izvješća su vrlo važna jer to u nekim slučajevima kao što je recimo u Mozambiku je, mi smo obustavili plaćanje, nismo obustavili program, ali smo obustavili plaćanja i um, oprost od um, poreza za građane je vrlo važan jer dinamika koju povezujemo sa našim proračunskom uh, pomoći je da se mobiliziraju nacionalni resursi. To nije uvjet, to nije apsolutni uvjet, ali to generira, naročito u sektorima koji su povezani sa pristupom osnovnim resursima E, u na prethodnom slajdu koji govori o općenitim uvjetima moramo biti e, jasni ako je e, ni, ako se nije udovoljilo samo jednom od ovih uvjetima nema podrške znači sva četiri uvjeta moraju biti ispunjena ako sada dolazimo do rezultata odnosno indikatora ako i e, se indikatori ne poštuju, onda jednostavno ne dijelimo e, pomoć ako se indikatorima nije potpuno dovoljilo ili plaćamo reduciranu svotu e, i to je vrlo važno jer to pokazuje da izvješće moraju dati više informacija to je to nije fleksibilan instrument, on mora biti precizan i mora pokazati što vlada zapravo radi i kako e, e, udovoljava uvjetima što mjerimo u, u smislu učinkovitosti Ako mjerimo ove reforme, ovu vrstu rezultata i ishoda, kao što sam rekao, e, u prosjeku 50%, u stvarnosti je to 61% tranše isplaćeno od ukupnog plana, znači ništa se ne događa automatski. Ako se udovalja uvjetima, onda da, ako ne, onda se ne isplaćuje ili se isplaćuje u smanjenoj količini po našem iskustvu ova mjera je učinkovita, radi se o e, koje podršci i mm, možemo razgovarati o tome je li to učinkovito ili ne, ali taj instrument po nama je učinkovit. Prvo, promovira mm, ciljeve državog razvoja, poboljšava makroekonomske e, e, mm, uvjete, mala zagrada. U obzirom da e, podržavamo ekstremne investicijske planove investicije kao oruđe za ostvaranju e, e, ostvarenju ciljeva održivog razvoja. Sada se bavimo time kako možemo sistematičnije povezati proračunsku podršku tamo gdje postoji, gdje se njome može upravljati i e, kako to možemo koristiti za pomoć e, poslovnom okruženju i njezinom, e, njegovom poboljšanju. Što to znači? Legislativne odluke, administrativni kapaciteti, odluke koje se donose u smislu organizacije, opskrbne strane zemlje, odnosno nabavne strane zemlje, E, za privatne investitore. Još nekoliko točki kojih sam se prisjetio e, na temelju slajdova a to dolazi iz konsolidiranog iskustva, a to je da usklađivanje sa nacionalnim programom je konstantna karakteristika. Mi ne izmišljamo prioritete, već ulazimo u proračunski e, ciklus. To je ciklus koji E, podržava politiku zemlje u smislu ciljeva održivog razvoja e, korištenjem programa zemlje i s time se smanjuje administrativ, trošak administrativnih e, transakcija i e, poteškoće razumijevanje, jer poteškoće mogu postojati ali njih, njih rješavamo na temeljima vrijednosti e, politika kada e, dolazi do, na, do neuspjeha. No, dakle to mm, nije sekundarni aspekt jer to povećava odgovornost pojedine zemlje. A sada nešto o formatu da vam pokažem još jednom. Ne želim vam prodavati rezultate, to nije potrebno mehanika odnosa između našega e, naše podrške proračunu i rezultata. Tu postoji korelacija koja je statistički dokazana. Recimo, pogledajmo situaciju ekstremne siromaštva. Vidjet ćete to su zemlje gdje to radimo, gdje pružamo podršku e, proračunu i vidimo gdje postoje kombinacija bez proračunske podrške. Statistički vidite da E, ekstremno siromašnost se najbolj, najviše smanjilo gdje imamo proračunsku podršku. To je logično jer smanjenje siromaštva nije nešto e, što se može riješiti jednom mjerom ili jednom projektom. Cijela e, društvo, cijela država, cijelo društvo mora raditi zajedno i to je prvi dokaz koji želim s vama podijeliti što se tiče statistike. Ista stvar se odnosi na E, smrtnost djece to je broj dva vidimo ovdje neke brojeve neke zemlje u kojima indikatori pokazuju da se smanjuje smrtnost u djece i da postoji korelacija između E, sektorskog e, e, podrške zdravstvenom sektoru i tu dolazi do vrlo značajnog smanjenja stope smrtnosti među djecom. Zatim voda i sanita, sanitetske uvjeti. Opet tu postoji karelacija i to sve zapravo odgovori da djelovanje partnerskih zemalja kao što znate to nije zato što E, e, smo mi tamo već ako zemlja ne usvoji te politike ako ne koristi svoj proračun ako ne radi prave izbore onda je vrlo teško pomoći i pomoći biti neučinkovita znači postoji i ovdje korelacija vidimo u Burkini Faso na primjer da što se tiče vode i sanitarnih uvjeta krivolja za 2009. E, do 2016. opet vidite i Boliviju E, gdje je došlo do jasnog povećanja e, pristupa boljim sanitarnim uvjetima e, ljudi koji tamo žive. Ovo je upravljanje javnim financijama, to je ishodišna točka, to je uvjet za dobivanje pomoći. Kada se taj uvjet ispuni, onda se naš red poboljšava. I ovdje vidite da Imamo seriju indikatora koje smo identificirali e, za e, do, kojih je došlo do poboljšanja, kredibilnost e, proračuna, kontrola, računovodstvo, transparentnost i, i vanjski nadzor. Poboljšanje čak i očitije jer to znači uspostavljanje kontrolnih mjera koje su dijelom reforme države. To su vrlo važne stvari koje se vežu za ciljeve održivog razvoja za 2016. i 2017. koje također e, podržavamo iz e, e, proračuna. Što se tiče korupcije, korupcija je jedan faktor rizika i jedan aspekt koji privlači pažnju i to sa punim pravom jer čak iako postoje mjere za ublažavanje i ako je to sve uokvireno kao što sam objasnio, još uvijek postoji rizik. Ovdje je zanimljivo vidjeti da opet e, to se temelji na emperijskim saznanjima da je borba protiv korupcije e, se osnažuje iz e, proračunske podrške ne E, tvrdimo da smo mi ti koji to uzrokujemo, nemamo mi ekskluzivno automatsko pravo na to, ali je vrlo važno uvidjeti da postoji korelacija između e, e, indeksu poimanja korupcije koji uspostavlja Transparency International i kontrole korupcije percepcije e, svjetske banke i vidite da kad e, zemlje u kojima učinkovito djeluje proračunska podrška imamo bolju e, situaciju što se tiče percepcije. To znači dvije stvari. Prvo, postoje uvjeti za koje građani i drugi dionici se potiču da se uključe, to pomaže dinamici unutar e, države da se e, e, bori sa ovim fenomenom. Drugo, postoji također analiza koja se temelji na dokazima koja kaže da u takvim slučajevima ne samo da nije došlo do povećanja korupcije već da se ona smanjila govorimo o relativnim poboljšanjima ali kažemo pritom da je to element koji treba uzeti u razmatranje je li to sve u redu? Ja mislim da nije. Imamo još jako puno lekcija koje trebamo naučiti izbora koje nam predstoje svake e, mjesec ja predsjedavam odboru za e, proračunsku podršku koja okuplja različite e, službe IAS, a nfk svih drugih kako bismo odlučili o monitoringu odnosno nadzoru o E, onome tko e, može dobiti pomoć, analizira rizika e, te odluke o raspodjeli podrške osnovne tranše i dodatne tranše. Te su diskusije jako žive, jako žustre, to možete i zamisliti, jer nije baš jako lako se složiti indikatori recimo kad govorimo o e, rodu, o tome razgovaramo, ali kako se e, to može poboljšati? To su vrlo žustre e, diskusije, mi se ne sramimo žustro razgovarati o tome nije lako mm, dostupnost novca, tu treba ostati eh, u području eh, tajne u svakom slučaju Postoje e, velike uspješne priče, ali želimo i dalje poboljšati e, naš, e, naš rad, želimo usvojiti nove smjernice, usvojiti novi tekst. Drugo, želimo preimenovati tri ugovora kako bi ih se bolje E, e, razumjelo kako bismo poboljšali smjernice za prihode domaćih poduzeća to i da se fokusiramo na klimu, otpornost da poboljšamo politički dijalog i praćenje rezultata. Politički dijalog je jedan od najvažnijih i najtežih e, područja. Iskreno e, govoreći mi ne posjedujemo dovoljno znanja i, i ja sam e, osnažio sve e, delegacije, potaknuo sve e, delegacije da poboljša kvalitetu dijaloga. Eto, to je više manje ono što je sadržano u ovome izvješću i još ima drugih primjera i tako dalje. To je više manje ono što sam želio s vama podijeliti u ovom trenutku kako bi vam pružio jednu sliku onoga što se događa. Hvala. E, hvala vam lijepa, e, gospodine Monservisi. A sada kolege i kolegice. Imate e, dvije minute za vaše primjedbe. Možete postavljati pitanja na koja će nam onda odgovoriti gospodin Monservisi. Gospodin Rubik ima riječ. Ja bih se htio srdačno zahvaliti na ovoj e, prezentaciji. Ona je za nas jako važna e, jer na temelju trendova i, i rezultata 2017. E, programa VFOA možemo, moramo vidjeti kamo ćemo postaviti buduća težišta pitanje što je ključna zadaća s naše strane, sa strane EU-a. Što treba financirati Europska unija, a što, će, e, u čemu će sudjelovati partneri kako bi se sve e, oblikovalo učinkovitije. E, ciljevi održivog razvoja su važni. Cilj broj dva E, elementarni cilj je poljoprivreda i zdrava prehrana. To je i za nas u Europi e, od ključne važnosti. Koje mogućnosti imamo na tom području? To naravno e, ovisi o tome kako te ciljeve realiziramo. Recimo obnoviva energija je važna u ruralnim područjima kako možemo u, to ulagati? E, kako bi e, ruralna područja dobila obnovivu energiju. A drugo su e, sanitarne instalacije. Tu zbog zagađenja vode dolazi do ogromnih troškova. To je naravno povezano sa tehnologijom pročišćavanja voda Isto tako moramo rangirati e, naše djelovanje, gdje smo bili najučinkovitiji, kako bismo vidjeli e, kako ćemo upravljati projektima u budućnosti. Mm. E, VFO daje ogromna sredstva za razvoj a ako ozbiljno stavimo, shvatimo naše e, ciljeve, ako imamo 0,7% našeg proračuna za suzbijanje siromaštva, onda e, moramo se pobrinuti za to da osiguramo dobru arhitekturu projekata e, moramo razvijati infrastrukturu u ruralnim područjima e, energiju iz obnovivih izvora moramo osigurati da je e, dostupna sva oprema za takovu energiju i za buduće e, generacije a tu je važna i javna nabava naravno Hvala lijepa, gospodin Nojzer ima riječ sada. Izvolite. E, hvala lijepa i s moje strane. Mislim da je jako važno da e, imamo sve instrumente proračunske podrške. E, u našem odboru uvijek si postavljamo pitanja kako se koristi naš novac. E, izravna podrška, proračunska podrška naravno je važna. E, e, izaslanstvo iz Gambije je upravo nam reklo koliko je važna proračunska podrška sada u novom demokratskom uređenju zemlje Naša je zadaća kao parlamentaraca da pazimo da ne dolazi do zloupotrebe naših instrumenata. Recimo na Haitiju e, e, nakon sastanka zajedničke parlamentarne skupštine Eh, vidjeli smo na Haitiju da tamo eh, ima zloupotrebe. Stoga mi parlamentarci moramo biti budni. Općenito govoreći možemo reći da eh, postoje kontrolni mehanizmi, to ste upravo pokazali osim našeg odbora i odbor za proračun igra tu važnu ulogu i on mora kontrolirati e, da se e, novac europskih poreznih obveznika dobro koristi i treba kontrolirati kako se provode projekti. Hvala lijepa. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa predsjedniče. Jedna činjenica i jedan, e, jedno pitanje mi smo uvjereni u, u većini da ste da vrlo dobro radite da je ta proračunska podrška korisna da je to i zadnja etapa dekolonizacije e, sada više nije na nama da diktiramo vladama što će raditi one, te su vlade demokratski izabrane i moraju moći odlučivati što će raditi. Mm, metoda, e, molim, vi ste rekli da jedan od uvjete e, da se koriste proračunska sredstva i proračunska podrška je e, pa, politika stabilnosti u makroekonomiji Ko to? određuje? Da li to radite vi ili, ili e, Međunarodni monetarni fond ili obe institucije? Dakle, ko odlučuje jesu li uvjeti ispunjeni? Nisam mišljenja e, da, da, da tu imamo crne rupe E, govorili smo o tome prije u prethodnoj diskusiji e, nada koju ulažemo u, taj, e, u tu proračunsku podršku ta je nada ispunjena mislim da smo dobili ovu okladu i ovu utrku vi ste odgovorili na to sami da nemamo apsolutnih e, podataka postoji li rizik ili ne naravno uvijek e, rizik uvijek postoji e, u, kad govorimo o referencama za evaluaciju moramo paziti na ono što je ključno globalna kretnja i, i a izuzeća potvrđuju pravilo Eh, ja eh, preferiram eh, sustav koji otkriva kvar a ne sustav koji to ne otkriva jer rizici su očiti opća tendencija je mislim sada da idemo naprijed da se stvari poboljšavaju hvala lijepa hvala lijepa gospodine Monservisi, i ja vjerujem da je proračunska podrška vrlo koristan alat e, mi to govorimo ugovori o dobrom upravljanju vi ste opisali situaciju rekli ste da zaista postižemo rezultate rezultati su pozitivni u obrazovanju, u javnom zdravlju, e, upravljanje prirodnim resursima i e, iskorjenjavanje korupcije. Pokazali ste zanimljive grafikone. Znam da u zemljama u razvoju u kontekstu koordinacije donatora imamo e, radne skupine za proračunsku podršku e, i e, znate li kako to funkcionira koji puta znamo da postoje situacije recimo u Tanzaniji bilo je potrebno ukinuti proračunsku podršku zbog korupcije Može li se to koristiti na taj način? Da svi donatori koji su uključeni u e, proračunskoj podršci, da oni kažu ugovor je prekršen. A sada nešto o kriterijima. Neću spominjati ogovaranja, ali komisija nema jasne kriterije. kriterije mm, da li je situacija za proračunsku podršku dobra ili ne. E, imate li popis e, kriterija? E, kada smatrate da je situacija za proračunsku podršku povoljna ili dozvoljava tu podršku? Evo, proračunska podrška u nekim slučajevima čitam moramo i izbjeći e, dvije stvari e, proračunska podrška se oslanja na državnu blagajnu trebamo izbjeći situacije e, neučinkovitih vlada a ali e, koji puta imamo e, i učinkovite e, nevladine organizacije. Moramo surađivati sa obje strane. Moramo imati te, ta su sredstva dobra stvar. Međutim, treba vidjeti kako povezati vladu i u provođenju projekata. Ja sam za, na primjer, jedan fond koji će biti e, e, fond za državu sa e, dva ključa. Dakle, jedan ključ ima vlada, a s druge strane komisija u provođenju projekta. Recimo pitanje vodoopskrbe, zdravstvo, projekti koji nisu uh, rentabilni uh, u prvom trenutku, ali su dobri. Ako nema zdravlja, onda neće biti ni ulagača. Ako, ne povežemo sve aktere na nivou vlade i ako to ne povežemo sa nevladinim organizacijama, onda nećemo imati učinkovitog razvoja recimo u središnjoj, u centralnoj Africi. E, vlada je demokratski izabrana, to je jedna od najsiromašnijih zemalja. E, Europska unija mnogo pomaže. Sada trebamo uspjeti. A to je ključ uspjeha. E, ne smijemo napustiti proračunsku podršku, ali moramo podržavati i nevladine organizacije i vladine organizacije. Oprostite što sam oduljio. Htjela sam samo reći, imamo još 16 minuta i, gospodin Nozer i ja imamo važnih pitanja. Molim, e, nemojte dozvoliti da ljudi govore dulje od tri minute. E, imate pravo, svakako. Dvije minute. Hvala, meni će trebati možda još i manje. Htjela sam samo usmjeriti pozornost na činjenicu da danas neke države odbijaju pomoć za razvoj. Jedan ovako specifičan slučaj je ono što se, na primjer, dogodilo između Belgijske vlade i Demokratske republike Kongo. Dakle, kada se znači ta e, pomoć za razvoj pokušala transformirati u humanitarnu pomoć koja se daje nevladinoj udruzi, e, reakcija vlade je bila sljedeća. Morate napustiti e, Demokratsku republiku Kongo i zatvoriti vaše veleposlanstvo. E sada mene zanima, ako riskiramo takvu, takav način suradnje sa drugim državama, ako to već postoji, kako da se nosimo s tim i kako bismo mogli napraviti nešto po tom pitanju? Hvala. Thank you. Hvala lijepa. Imate pet minuta, izvolite, za odgovore. Hvala lijepa. Prvo, e, što se tiče sljedećeg VFO-a. Mislim da to može biti e, koristan doprinos e, donošenju odluka. Treba vidjeti koliko dati i kako to trošiti. Nastojimo pojednostavniti stvari dajemo proračunsku podršku, e, imamo blending e, i tako dalje. E, surađujemo sa Ujedinjenim narodima, što je strateški moguće i surađujemo sa nevladinim organizacijama. To je doprinos. Možemo odlučiti što raditi Naravno, sve je povezano sa poboljšanjem situacije u zemlji. E, govorili ste o javnoj nabavi, o poslovnom okolišu. Haiti je spomenut, vratit ću se na to. E, što se tiče rizika i upravljanja rizicima, e, to je instrument kojim, pomoću kojega ocjenjujemo situaciju u svakoj zemlji. To je upravo ono e, to je knjiga mjera za ublažavanje. Upravljanje rizicima je vrlo važna stvar i to mi i radimo. E, koordinacija donatora je također spomenuta situacija sljedeća. E, e, u bilateralnoj podršci komisija tu igra e, ključnu ulogu, glavni je donator. Drugo, znate, vrlo često problemi nisu uvjeti povezani sa postojanjem programa i ili uvjeti za plaćanje dodjelu sredstava već su to e, nacionalni problemi, korupcija, mm, e, temeljna prava i e, to je teško koordinirati. Željeli bismo biti uvijek odgovorni za naše čine, ne smijemo zanemariti stvari, ali ne smijemo reagirati niti automatski. E, e, ako govorimo o stotinama milijuna e, eura, ako otkažemo plaćanje od 200 milijuna eura, to će utjecati na proračunski ciklus ali naravno moramo identificirati teškoće moramo voditi dijalog politički dijalog i e, primijeniti neke korektivne mjere Kriterije za odlučivanje već sam Jasno je da postoje zemlje u kojima naša ocjena koja se zasniva na političkoj situaciji, kapacitetu države, kredibilnosti dijaloga eh, kažu da ne trebamo dati eh, proračunsku podršku čak i ako makroekonomski eh, aspekti su kredibilni jer politički poruka bi bila loša. A što se tiče moramo e, imati ravnotežu između e, naših mjera. E, ova, ovaj dvostruki ključ, to postoji. Imamo ovaj aki, imamo ključ za vladu i ključ za komisiju i samo to može deblokirati sredstva. Oba ključa su važna. Proračunska se potpora koristi zato da se stvori bolja proračunska situacija u zemlji Eh, mi ne žemo tim, tim samim izgraditi državu. Eh, spomenuta je centralna Afrika. Mm. Vrlo dobar primjer. Eh, Haiti je spomenut, ima, postoje i Filipini koji su odbili našu pomoć iz raznih razlika to je dio naše rasprave o političkoj uvjetovanosti. Mi naravno stalno surađujemo sa civilnim društvom. To je članak 96. E, mi ćemo vam dati i pismene odgovore e, na neka pitanja. S jedne strane imamo neke informacije koje nam daju e, civilne organizacije po kojima ocjenjujemo zemlju. Mm, neke informacije su i točne, ispravne e, u smislu ravnoteže izdataka, ali to nije nužno povezano sa proračunskom podrškom E, podrškom. Imamo ona četiri uvjeta. Ako e, ti uvjeti nisu ispunjeni, proračunska podrška neće biti dodijeljena. Moramo biti dosljedni u korištenju e, javnog novca za razvoj. Da li je to korelira sa proračunskom podrškom ili ne, o tome možemo diskutirati. Hvala lijepa na odgovorima. E, idemo sada e, još na pitanja. Pitanje Hajdi o financiranju e, vodoopskrbe u Keniji. Molim da komisija na to odgovori. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa predsjedatelju moj glavni direktor je trebao biti ovdje, ali evo ja ću govoriti umjesto njega. Evropska unija e, da, e, žali da je došlo e, u, incidenta sa Sengver zajednicom u Keniji. To dovodi u pitanje program EDF. Istražujemo ove događaje razgovaramo sa vođama Sengver zajednice, e, civilnim društvom i tako dalje. E, želim vas obavijestiti da e, Komisija za ljudska prava Kenije i Amnesty International zajednički istražuju ovaj incident i dati će nam obavijest o tome. Srednjoročna revizija će istražiti probleme e, kršenja ljudskih prava naročito što se tiče ovog programa isto tako i e, slučaj e, Ogijek etničke zajednice Okije Ogijek Europska komisija je podsjetila kenijsku vladu da međunarodno pravo određuje da Autohtoni narodi imaju pravo na zemlju, teritorij i resurse, e, na zemlju koju, e, u kojoj tradicionalno žive. Druga e, točka, komisija se slaže da ima srednjoročnu reviziju programa tehničke pomoći da vidimo da li se pomoć dobro koristi i na kraju e, komisija će suspendirati e, program dok e, ne vidimo kako se ovi sporovi mogu riješiti a dok nemamo sudske odluke onda ćemo na, tražiti alternativna rješenja sporu kako bismo došli do pozitivnog ishoda. Hvala lijepa. Heidi, you have a follow-up question. Uh, ima pitanje. Hvala komisiji na uh, odgovoru za ovu šokantnu situaciju. Komisija je suspendirala financiranje za ovaj uh, projekt za vodoopskrbu. Moje pitanje je sljedeće ne smijemo provoditi nijedan projekt e, problem e, ekološki ili bilo koji drugi projekt ako dolazi do kršenja ljudskih prava znate međutim e, sada se rasprava širi i na dugoročnu pomoć za sektor šumarstva u Keniji postavljaju se pitanja o, kredibilnosti e, šumarskih institucija i službi u Keniji. Mm, o, e, e, čujemo da njihovi čuvari ubijaju, ubijaju članove autohtonih zajednica. I to smo čuli. Kako biste vi sami ocijenili kapacitet i kredibilnost i integritet e, e, kenijskog odjela za šumarstvo. Kako... Dakle, vašu ocjenu bismo željeli čuti naravno ovaj e, slučaj mora imati implikacije i za e, e, donatore recimo Finsku i Ujedinjene narode Ministarstvo za šume je sada njihova kredibilnost je upitna već pet mjeseci usko kontaktiramo sa kenijskom vladom. E, očito je da, e, tragični ishod ovih sukoba e, pokazuje da je to nešto što treba ocijeniti u našem follow-upu. Moramo ocijeniti situaciju ljudskih prava. Sve će se to odraziti u našem srednjeročnom srednjeročnoj reviziji. Ako ne budemo za, zadovoljeni u, našim e, rezultatima ovih istraga, onda ćemo suspendirati pomoć. Hvala lijepa. Imamo još jedno pitanje. Jo So, uh, and the, uh, A pomoć Haitiju, gospođa Anderson ima riječ. Pomoć Haitiju je u pitanju. E, pročitat ću odgovor. I odgovoriti na vaša pitanja. Kontekst Haiti je fragilna država E, ona je vrlo, vrlo ranjiva zemlja. Mm, bila je pogođena e, e, uraganima 2016. Zemlja je izabrala novog predsjednika u veljači. Molim vas da malo polakše čitate. has just overcome no, uh, uh, predsjednik moj je konačno izabran nakon dvije godine blokade i sada uh, počinje program reformi. Haiti se ne razvija dobro, provođenje programa se suočava sa mnogim preprekama to se uzima u obzir u operacijama proračunskog, proračunske podrške. E, e, ugovorima se želi potaći e, izgradnja infrastrukture mm, razdoblje je bilo 2014. do 2018. imamo tri stupa politički dijalog koji daje okvir za e, dijalog sa vlastima za vrijeme trajanja programa, financijska pomoć e, koja pomaže e, reformama E, dodjeljivanjem e, e, fiksnih i varijabilnih tranši. Fiksne tranše se isplaćuju ako su ispunjeni kriteriji. Oni se ocjenjuju kroz cijeli program. 85 milijuna eura je isplaćeno kroz četiri tranše, a varijabilne tranše se ravnaju prema isplaćenju punjavanju raznih kriterija, javna administracija, obrazovanje i još nešto. Ovi indikatori su ispunjeni e, pa je isplaćeno 18,6 e, milijuna od 30 milijuna E, imamo i komponentu tehničke pomoći, pomoći. E, jačamo institucionalne kapacitete naročito u ministarstvu financija obrazovanja i u odjelu za borbu protiv korupcije konkretni rezultati osnivanje e, trilateralnog dijaloga pa, vlada parlamenti i civilno društvo o reformama osnivanje, e, e, e, početak dijaloga među donatora, predsjednik je Europska unija. Također se govori o upravljanju javnim financijama. Usvojeni su zakoni koji definiraju razne kategorije javnih službi evaluacija na temelju postignutih rezultata Nekoliko je mjera provedeno kako bi se suzbijala korupcija, na primjer zakon o prevenciji e, e, mjera koje su e, poduzete 2014. To je borba protiv korupcije. Proračun je povećan 2016. za 68%. E, sada smo e, identificirali i razne e, karakteristike obrazovanja. Imamo rast pozitivan razvoj između 2016. i 2017 sada imamo porezne prihode od 30%. Što se tiče civilnog društva, to je druga komponenta. Imali smo radionicu 2017 o europskom konsensusu i suradnji s HH IDEM. Imamo radne skupine, civilno društvo raspravlja o 11. E, indikativnom programu EDF-a na e, Haitiju. Četiri prioriteta i dodjela sredstava, to još uvijek smatramo relevantnima. Imamo e, dobre rezultate u provođenju projekata. Sudjeluju svi dionici nemamo promjena u nacionalnom indikativnom e, programu za revi, reviziju. Norbert ima jedno pitanje. E, hvala lijepa. Hvala lijepa na odgovorima e, na ova pitanja. Mi smo razgovarali sa zastupnicima u Haitiju. Imamo drugačiji dojam stvari koje se događaju u upravljanju. E, civilne organizacije e, također nam daju e, drugačije odgovore od onih koji smo čuli od komisije E, Njemačka savezna vlada e, je odbila e, proračunsku podršku i to je indikator onoga što trebamo još ispitati. Kad govorimo o dobrom upravljanju, izdaje se E, mnogo e, više e, novca za oba doma parlamenta nego za cijeli zdravstveni sustav na Haitiju. Želimo dobiti odgovor od komisije zašto je to tako. Izvolite, imate riječ. Hvala na ovim dodatnim informacijama E, svjesni smo izazova na Haitiju. E, to pomno pratimo. E, analizirali smo proračun za 2017. Vidjeli smo neke zabrinjavajuće trendove u dodjeli sredstava. Dodjela sredstava, sredstava za zdravstveni sektor je nezadovoljavajuće. To E, sistematski rješavamo e, u kontekstu političkog dijaloga. Razgovaramo i sa vladom i sa drugim donatorima koji su aktivni u proračunskoj podršci. E, nastojimo utjecati na događaje, želimo popraviti situaciju u upravljanju javnim sredstvima. Hvala. Želite se vratiti na vaše pitanje? E, priključujem se Norbertu e, i mi smo bili na Haitiju. Ono što smo vidjeli tamo, pet e, milijardi eura je dano kao pomoć nakon potresa. Veći dio tog novca nije dopro do stanovništva kad sam e, pitao koliko je novca e, dano za ovaj projekt obnove, e, rekli su mi da još nemaju odgovora, tek planiraju taj projekt treba podcrtati ono što je rekla komisija treba dobro istražiti što se tamo događa moramo i čekati izvještaj revizorskog suda hvala lijepa Imamo li nešto podrazno? Imamo li nešto podrazno? Nema. Hvala. Sljedeći sastanak 19. veljača u 15 sati do 18.30 i 20. E, veljače od 9 do 12.30. I e, opet u 14.30 popodne. E, željeli bismo i zahvaliti i prevodiocima što su i opet vrlo dobro surađivali. To je sve.